Welcome back to you Dobrodošli natrag, još čekamo nekoliko ljudi za raspravu o točki, točki opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. godine. Budući da je ovdje gospođa Gardija Zabal, možemo započeti. Dakle, Započet ćemo sa ostalim dijelovima umjesto trećeg dijela. Hvala, gospodine predsjedniče. Dok čekamo kolege, idemo naprijed. Samo ukratko, kada je riječ o proračunu parlamenta, već smo o tome razgovarali u više navrata. I na sastanku izvjestitelja u Sijeni i Također u odboru smo suglasni s time da ponovno podnesemo amandmane gdje je komisija unijela rezove. Što je iznenađujuće i neobično moram reći. Među već održanim sastancima i onima koje ćemo imati sa Europskom komisijom nastojat ćemo nešto postići prije mirenja, jer će mirenje biti kao i obično složeno i to će još dodatno odežati Brexit. Na sastanku izvjestitelja u Sjeni već smo se dogovorili da vratimo čećanje parlamenta i da zatražimo ponovno sredstva koja je Europska komisija svojevremeno srezala. Podnijeli smo nekoliko tehničkih amandmana kojima se nastoji prilagoditi proračun koji smo izradili u proljeće, a to su amandmani koji odražavaju novo stanje stvari. I sada to ponovno ulažemo kako bismo i pokrili i troškove neizabranih zastupnika. I, dakle, za oni koji su izašli na izbore, a da nisu izabrani, dakle, moramo povećati i te stavke upravo kako bismo pokrili te rashode. Riječ je o takozvanim tehničkim amandmanima odnosu na druge institucije mi smo ipak e, vodili jednostavne rasprave, uložili smo amandmane oko kojih se svi slažemo, odnosno slažemo se u tome da treba ponovno doraditi prijedlog komisije kako bi se uklonilo ove rezove koje je unijelo vijeće i imamo također i neke amandmane koji proizlaze iz glasovanja kako bismo poboljšali situaciju odbora regija i Europskog suda. Nadam se da nisam zaboravila ovdje druge institucije. Ako usvojimo ove amandmane, onda ćemo precizirati ono što je Europska komisija svojevremeno predložila. Evo, toliko od mene. I vidimo da se slažemo sa glavnom izvjestiteljicom. Evo idemo po sektorima. Gospodin Fernandez eh, upravo je došao. Mogu li odmah eh, zajahat na vaša leđa? ako mi ispričate, oprostite izraz. Dakle, imali smo prezentaciju gospođe Garde Zabal. Hvala gospodine predsjedniče. Mi stalno govorimo da proračuni trebaju biti strogi, a proračun parlamenta osim e, strogosti treba se odlikovati i odgovarajućim instrumentima kako bismo postigli zakonodavnu izvrsnost. Amandmani koje ulažemo i tu se slažemo sa izvjestiteljicom kada je riječ o ostalim dijelovima i također kada je riječ o proračunu parlamenta imaju upravo svrhu postići ovu cjelovitost proračuna. Osim toga, druge institucije očekuju od parlamenta da pokaže lojalnost i svi ovi sporazume i naročito gentlemenski sporazum se trebaju poštovati i trebaju se poštovati u odnosu na vijeća. Očekujemo i od drugih institucija da se ne upliču u ovaj sporazum. Ovi prijedlozi imaju kao svrhu strogost, transparentnost i kao što sam rekao, institucije trebaju raspolagati odgovarajućim sredstvima kako bi odgovorile na očekivanja građana. Kada institucije ne raspolažu odgovarajućim sredstvima i alatima, to predstavlja i administrativan i operativni trošak. To iznosi 6% sporazuma, e, proračuna. Pardon. Za sve institucije Europske unije nije bilo općenito govoreći i sličnih primjera. Europska unija ima vlastiti proračun, dakle 93% ili više se izdvaja za ulaganja i to nije slučaj ni u jednoj zemlji članici, što znači da institucije daju dodanu vrijednost. Zapravo cijeli proračun predstavlja dodatnu vrijednost e, i od koristi je svim građanima i svim zemljama članicama. Hvala gospodin Šastelj. Hvala predsjedatelju. Evo ja, ako dopustite, pozdravio bih rad našeg izvjestelja. Mislim da e, rad na ostvarenju konsenzusa je bio jako primjeran i razgovor koji je vodio s komisijom kako bi se radilo na određenim proračunskim stavkama jako je važan. To je rečeno, odnosi se i na proračun Europske Europskog parlamenta. Dakle, bili smo suočeni sa načelnim pitanjima, dakle, da li da dopustimo komisiji da se po prvi put e, petlja u proračun Europskog parlamenta posredstvom ukidanja tih triju proračunskih stavki. Dvije od njih više nisu problematične, zahvaljujući radu našeg izvjestitelja i rasprava se i dalje vodi o ovoj trećoj proračunskoj stavci. To je naravno važno. Tehnički amandmani također su važni amandmani, imajući na umu ono što se dogodilo, dakle, ove tekuće godine. Dakle, bilo vizavi Brexita, bilo vizavi europskog, e, europskih izbora i e, broja novih e, zastupnika. Također smo htjeli ponovno uspostaviti prvo primarne, odnosno prvobitne proračune i E, raditi puno manje rezove, naravno s dogovor s vijećem, što je posredstvom dakle obrazloženja koje su pružile druge, druge institucije, dakle rigorozne e, mjere i pojašnjenja e, i dakle vidjeli smo zašto i kako moramo dati ponovno na raspolaganje iznos, prethodne iznose i što je utjecalo dakle i na izvjestelji izvjestelji u sjeni i E, zaključke koje je mogao, do kojih je mogao doći naš izvjestelj. Eto, toliko od onoga, o onome što sam htio reći o proračunu o, pod ostalim stavkama predsjedniče. Hvala, gospodin Andersen. Hvala. Možemo imati različita mišljenja o nekim e, naslovima proračuna koji su povezani sa drugim dijelovima, ali za nas zelene to je institucionalno i demokratsko pitanje, odnosno Pitanje je ne rezati proračun parlamenta i stoga želimo snažno podržati prijedlog izvjestiteljice. Hvala. Gospodin Kunz. Eh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Obzirom da sam novi u cijelom ovom postupku nastajanja novog proračuna, ne bih E, želio se priključiti nikakvom stajalištu, već ću biti suzdržan. Najprije se želim oblikovati konkretno mišljenje, a za sada mi je to preuranjeno učiniti. Hvala. Mr. Gospodin Pa, u načelu ja sam zadovoljan dosadašnjom raspravom. ECR je uložio niz amandmana kojima se htjelo uzeti u obzir razvoj događaja. To znači da smo zauzeli realistično stajalište u vezi sa našim proračunom za 2020. godinu. Ima li kakvih komentara o drugim dijelovima? oprostite, izvolite. Znate li mi izgovoriti ime? Jeste li se poboljšali u tome? Da dao sam vam rok od tjedan dana. Um, I will switch now in my mother Možete li vi izgovoriti moje ime? Da imat ćemo plodonosnu razmjenu gledišta idući tjedan. pređemo sada na raspravu. Hvala. E, želim zahvaliti izvjestiteljici. Ono što ona predlaže je najmanje što Europski parlament može učiniti. I to moramo reći. Moramo također reći da ćemo se boriti protiv rezova koje predlaže komisija, ali mislim da to nije dovoljno. Europski parlament ako želi zadržati prethodna postignuća, treba doista inzistirati pri vijeću i ne dovesti u pitanje pojedine rezove samo, nego i cijelu logiku iza toga, jer to se odnosi na sljedeći VFO, odnosno sedmogodišnje razdoblje ne trebamo samo biti kritični, nego i iznijeti uz to i konkretne prijedloge. Nije dovoljno reći da ne želimo rezove, nego želimo povećanje rashoda za važna područja poput klimatskih promjena i kohezijske politike. I tu trebamo preuzeti vodeću ulogu i reći da želimo ulagati u ta ključna područja u budućnosti Nadam se da će nas i komisija i vijeće i svi ostali čuti. Da, to se odnosilo na treći dio, ali još govorimo o ostalim dijelovima. Vi ste se javili za riječ? Ili to o ostalim dijelovima? Ili o dijelu trećem? Hvala. Gospodin Kristoforov, hvala vam e, gospodine predsjedniče. Moram reći da se slažem 100% e, sa onime što je rekao kolega Fernandez. Treba nam jedna socijalna politika i trebamo uložiti napor u postizanje toga. To je jedno područje u kojem možemo ostvariti prava poboljšanja u proračunskom smislu. Ne želimo podržati proračun e, koji predviđa rezove koji se može smatrati štedljivim proračunom. Dakle, treba nam jedan proračun koji je usmjeren na to da se ostvari rast. I na kraju krajeva, ako ne budemo mogli ostvariti sve, imat ćemo ipak e, gornju granicu od 1,3%. Ovdje govorimo o Uniji koja se temelji na vrijednostima i na vladavini prava i ako zemlje ne budu poštovale mm, ljudska prava ili vladavinu prava, govorimo o našim partnerima, ne trebaju niti dobivati sredstva Europske unije. Drska je tu pravi problem jer izdvajamo sredstva za Tursku, a ona ne drži do načela do kojih mi držimo. Dakle, tu moramo biti dosljedni. Ali vi ste se opet osvrnuli na dio treći. Dakle, trebamo ići redosljedno. E, gospodin Krasofrov kaže da je to bilo opće mišljenje, ali da, ovdje govorimo o općim, ostalim dijelovima, a ne o dijelu trećem. Gospođo Holmajer, Ispričavam se, gospodine predsjedatelju, nisam, bila, nisam pazila. Drage kolegice i kolege, prije svega, vezano uz proračun komisije i pitanja koja su sadržana u tom kontekstu, ja sam vam predložila jedan kompromis došlo do nesporazuma, da li, jer su neki mislili da je to prijedlog EPP-a. Ne, to nije prijedlog EPP-a, to je kompromisni prijedlog, jer je zadaća izvjestiteljice iznijeti kompromisni prijedlog između svih političkih klubova, a ne samo isključivo sa gledišta europskih pučana. Kao drugo, što bih željela spomenuti, jest da u okviru tog prijedloga situacija je takva da u naslovu 1a ne treba nam samo ne samo da smo potrošili razliku, maržu, već moramo mobilizirati i druge instrumente i to u prilično značajnom redu veličina, što na posljedku dovodi do toga da više nećemo imati razliku, već instrumenti za fleksibilnost i globalnu maržu za e, preuzete obveze za plaćanja iz e, članka 15.3 moramo iskoristiti. Kod 1b situacija je slična jer moramo zahtijevati dodatne instrumente jer moramo e, imati zalihu povećanje kod programa JOT. Dakle, 232 milijuna sam stoga predložila jer komisija je to odredila na nižu veličinu od prošle godine. Prošle godine ove, ove godine imamo samo 100, 116 milijuna. E, dakle, VFO se ove godine neće pojaviti u tom obliku, već u okviru rasprava o EUSF-u, Europskom fondu za solidarnost, odnosno e, nezaposlenost mladih se neće biti uključena u taj program. Taj program ima vijek trajanja od dvije do tri godine, tako da ono na posljedku što se na kraju jedne godine može napraviti nije nešto što proizvoljno možemo e, proširiti i stoga se ne možemo na to pozvati. Stoga sam ostala kod e, 232 milijuna, 233 milijuna e, jer se ne možemo pozvati na 250 e, milijuna planiranja nisu u istom obliku prisutna. Stoga, ako želimo nastaviti te projekte i u okviru budućeg VFOA, e, u okviru EUSF-a će stvari izgledati drugačije. Dakle, nećemo imati brojke iz prošle godine, već 233 naslov 2. Tu imamo još neku malu razliku koja nam je preostala, jer predložene usluge u ovom financijskim omotnicama za države članice su već čvrsto određene i tu nema manevarski prostor, ali imamo težište na projektu LIFE i toga smo istodobno pitali komisiju da li to možemo apsorbirati, iako da gdje i sukladno tome smo iznijeli financijske predloge iste veličine od 200 milijuna. U naslovu 3 imamo niz prijedloga, posebice SND-a u redu veličina prilično veliki prijedlozi 122 plus u naslovu 4 tu nam ništa neće preostati jer za razvojnu pomoć za kod kuće više nemamo, nam ništa ne preostaje, ne preostaje jer razvojnu pomoć smo uvijek željeli povećati i upravo zato je komisija postavila to pitanje gdje postoji apsorpcijska kvota, a gdje ne i stoga smo pokušali različite želje klubova rasporediti sukladno željama. Naslov pet, kolegica je upravo sada to objasnila, ja se neću na to nadovezati, dakle ne ostaje nikakva razlika. Ako sada vodimo raspravu o prošloj godini u cijelosti, želim još jednom naglasiti, nema novca koji bi preostao u nekoj blagajni, nema ga, već sve ono što smo odlučili su obveze za plaćanja koje ćemo morati isplatiti u budućnosti. Dakle, u tom trenutku u okviru drugog VFO-a, dakle, kada će drugi VFO biti u tijeku, Dakle, ta, obveza za plaćanje neće biti 2020. već N plus 3, 2021. 2022. 2023. Tada će dospjevati. To znači da ako imamo racionalne programe u budućnosti, u novom VFO-u nećemo imati mjesta za nove projekte jer ćemo, morati, jer ćemo sam novac morati potrošiti za prethodne projekte. Taj problem nam je već poznat. Prije to nije bilo tako ekstremno, ali smo imali N plus 2, sad imamo N plus 3, što tu problematiku još produbljuje. Stoga sam ja pokušala vrlo jasno reći da ćemo to iskoristiti e, instrument fleksibilnosti za prošlu godinu. Tako ćemo iskoristiti sve marže, sve razlike, osim e, tamo gdje to možemo učiniti. Iskoristit ćemo globalnu razliku za obveze za preuzeta plaćanja, za u područje klime, digitalizacije, upravo tu želimo staviti težišta. Također ćemo iskoristiti kako bismo vijeće uvjerili, a to će biti vrlo teško, moram vam to reći. E, za 15.3 će to biti vrlo teško E, kod članka 15.3 smo to pokušali prošle godine učiniti i kada smo taj prijedlog iznijeli, komisija nam je odgovorila da postoji financijska uredba. Drugim riječima, oni su se ponašali kao da uopće nisu poznati svime time. Naravno da jesu, ali pokušaj da se e, uvjeri vijeće e, za 15.3. E, to je nešto što ćemo morati vrlo intenzivno pokušati učiniti. E, moj prijedlog za 15.3 je vrlo jasan. Taj instrument je oblikovan zato kako bismo imali proračunsku stegu, proračunsku disciplinu i na području istraživanja. Tako da oni projekti koji su loši da se ne nastavljaju, već da se novac prikuplja za nove buduće dobre projekte. To je ideja koja stoji iza 15.3. Ako vijeće će odbiti 15.3. To bi značilo da ta proračunska disciplina više ne postoji i da ju nećemo moći aktivirati i morat ćemo novac potrošiti u budućnosti. Nadam se da će e, taj argument uvjeriti vijeće. Imam jednu molbu za kolegice i kolege. To sam jutros već i koordinatorima rekla. Prijedlog koji ja iznosim je definitivno kompromisni prijedlog EPP, moram vam suho reći, e, bi želio još nižu granicu, jer imali smo iskustva iz proteklih 11 godina kada je kolega Gajer iz SND-a to lijepo formulirao. To je jedan frustrirajući postupak e, mirenje, jer i e, stavke za koje smo mislili da će ići nama u korist, jer smo imali dobra sredstva i mislili smo da ćemo to moći u javnosti obraniti. Na posljedku mi kao Europski parlament e, se je bio prikazan kao neumjereni, a vijeće, za razliku od zastupnika Gajera, e, je štedljiviji, a parlament želi sve potrošiti. Želim vas e, unaprijed upozoriti na takvu raspravu, spriječiti je i upravo zato Posljednji instrument, contingency margin, e, dakle marža za krizni plan od 900 milijuna, to nisam uključila i to iz sadržanih razloga. Iz sadržanih razloga zato što tijekom sljedećeg razdoblja po prvi puta ćemo vidjeti povećane brojke e, migranata na našim granicama. Drugim rječima, ako, kada, bila sam apsolutno sam sigurna da ćemo e, dobiti potporu za migrante u različitim oblicima instrumenata. Ako se to istinu dogodi, tada će to dospjeti u naš proračun automatski. To znači da negdje u ovom proračunu za ovu godinu mora postojati prostor za one instrumente koji su stvarno ne nisu predviđeni za normalne proračune, već i za nepredvidive situacije. Dakle, contingency margin je nešto što je predviđeno za krizni plan i što će nam preostati, a tih 900 milijuna ja nisam niti dotakla u svom kompromisnom prijedlogu sa gledišta EPP i sa gledišta svojih kolega. Ja sam prekoračila granicu e, tako misle u mom klubu. I zato sam pokušala istinu iznijeti kompromisni prijedlog. I mi ćemo pokušati se sporazumjeti oko tog kompromisa međusobno, jer ako to na kraju ne učinimo i na koncu parlament bude e, podijeljen, to bi značilo da smo već sada izgubili bitku, jer imat ćemo različita stajališta, odnosno izvjestiteljica nema snažnu većinu sa kojom može ući u pregovore. Iz tog razloga vas molim da uistinu sagledate da prijedlog naš za 1a želim to jasno reći, je 10 puta veći od 2008. E, godine i 12 20 puta veći od 2007. godine. Stoga vas molim da ako mi netko kaže da još uvijek, da moram ići na još više kao izvjestiteljica, da ću doći do granica mogućega, jer tada ništa neće biti vjerodostojno. Dakle, molim vas da ostanemo u okviru koji je realan. A moje osobne želje nisu ispunjene, mnoge su ostale neispunjene. Nažalost, ja ne radim u koncernu želja, već sam u prostoru BFO-a, različitih amandmana koji u, svakoj u svakom klubu su različiti i iz toga vas molim da mi kao izvjestiteljici pružite šansu da se nekako nađemo oko kompromisa u vezi proračuna i imamo razborito rješenje. Hvala. Gospodin Laruturu. Merci, monsieur le président. Euh, madame la rapport... Hvala predsjedniče, izvjestiteljice, draga Monika, hvala na dokumentu koji nam predlažeš, hvala ti na prijedlogu. Vjerujem da Većina nas e, želi imati zajednički prijedlog parlamenta. Svjesni smo da pregovori s vijećem neće biti jednostavni, tako da bi bilo dobro ako možemo dobiti e, veliku podršku parlamenta. Hvala ti na dijalogu koji smo imali zadnjih 15, dana. Ovaj trenutni prijedlog je puno bolji od prethodnog napredovalo se za, po polju zapošljavanja mladih, klimatskih promjena i tako dalje. No, mi sociodemokrati smatramo da dijalog treba nastaviti i da nismo došli do najboljeg mogućeg kompromisa. A taj kompromis smatramo da je moguće ostvariti uz određene zadrške. Kao što se rekla, imamo rezervu za nepređene situacije gdje imamo 904 milijuna eura. Budimo jasni, ne znači to da mi želimo iskoristiti 100% te rezerve. Danas smo na pauzi govorili o tome da se zadrži neka rezerva, ali između 100% i 0% e, korištenja tog iznosa moramo pregovarati. Ima tu maža, na primjer kategorija 5, to su upravni troškovi, odnosno rashodi. Znamo kakvi će biti, točno znamo kakvi će biti u 2020. dakle zašto držati 672 milijuna eura u pričuvi. Isto tako možemo imati priču maržu u kategoriji 2, poljoprivredna pitanja. Mi smo e, za svinsku kugu ili druge teme mislili zadržati malo više, ali nije nam jasno zašto za kategoriju broj 5 se drži tolika rezerva. Dakle, može se drugačije koristiti velik dio tog iznosa. Jutro si rekla da želiš održiv proračun i slažemo s tim, želimo održiv proračun, ali socijaldemokrati žele isto tako i održiv, održiv planet. I danas, e, znam da pregovori s vijećem neće biti jednostavni, ali moramo i suočiti sa njihovim kontradiktornostima. To nije smiješno. Svi su jučer bili u Njujorku i svi su rekli da je klima njihov prioritet svi su rekli kako planet gori i svi nam sad objašnjavaju, evo imam ovdje u rukama zadnji dokument OECD-a gdje se kaže da cijeli svijet e, je u opasnosti od recesije i treba se posegnuti za proračunskim e, oružjem. Bio sam u četvrtak s Brunom Lemerom, on je bio, e, dakle, on je ministar financija Francuske i kaže da je bio na francusko-njemačkom sastanku ministara za proračune i, dakle, i reksu da treba koristiti proračunsko oružje, oružje dakle, Dakle, čemu služe ministri koji će raditi zajedno i da, da nam kažu da trebamo bolje koristiti proračun ako mi sami nismo u stanju to napraviti. Dakle, mislim da trebamo nastaviti, ako se slažeš, raditi narednih dana, evo možemo već sutra, ukoliko se slažeš, dakle da vjerodostojno, kredibilno radimo na ovome, da imamo održiv proračun, ali održiv planetu, ulagati više na, za klimu, to će stvoriti nova radna mjesta, pojačati gospodarstvo na svim našim teritorijima i socijaldemokrati žele sudjelovati i nastaviti ovim pregovorima, s ovim pregovorima. Hvala. Hvala, gospođa Arman. Hvala. Evo ime kluba zastupnika Renew. Ja sam nova zastupnica i jako sam e, sretna što se vodi ovakav dijalog e, među klubom zastupnika. Dakle, drago mi je što malo ostvariti kompromis. Zahvaljujem se izvjestiteljci na radu i vremenu Dakle, naravno, nismo stvarali kompromisa, ali što je normalno, mislim, tjedan, dva, evo, e, u pravom smjeru idemo, jako smo zadovoljni ponuđenim e, za mala i srednja poduzeća, za Erasmus, e, za europskog pravobranitelja i sve mnoge druge važne stvari. Dakle, ono što želim reći, mi smo klub zastupnika u kojem ima puno novih zastupnika koji puno slušaju svoje sugrađane i kojima se kaže da je to prvi put da, e, da vide eurozastupnika, dakle to nas sve ohrabruje. U svakom slučaju dva prioriteta koje želimo ovdje vidjeti uz brojne druge, no koje možemo malo dalje, s kojima možemo dalje ići, to je novo gospodarstvo koje poštuje e, okoliš, i zatim treba stati u kraj toj frakturi između istoka i zapada. Što se prve teme tiče, želimo pokazati da smo čuli što govore naši sugrađani i ne mislimo da bi bilo pametno ne iskoristiti sav mogući manevarski prostor koji nam je na raspolaganju. Kaže se da države nemaju novaca, ali čini mi se da smo prošlog tjedna e, glasali da se višak e, proračunskih sredstava od 1,8 milijardi vrati. Dakle, eto, to je vraćeno. Ovo je zadnja godina ovog e, financijskog razdoblja, dakle, točno znamo što možemo očekivati, no problem je nekorištenje sredstava, nedovoljna apsorpcija, dakle i nekorištenje svih marži kojima raspolažemo. To je šteta. Druga točka, dakle fraktura istog zapada, o tome sam govorila, dakle nedovoljno iskorištena sredstva na istoku, nemogućnost da se apsorbiraju ta sredstva i trebamo ponovo pokrenuti e, tehničku ispomoć e, koja je bila, na koju se ukazalo da je bila od pomoći. Dakle, ja se veselim ovom dijalogu, trebamo nastaviti i ići ka tome da dođemo do stava koji je najbliži onome što žele naši sugrađani. Hvala najviše. Hvala vama. Gospodin Andersen. Hvala. Evo, ja ću citirati Manfreda Webera koji je bio na sastanku na vrhu na klimatskim promjenama i on je izjavio da su klimatske promjene stvarne i da nam treba vodeća uloga Europske unije u tome. Ja se slažem s time kao predstavnik zelenih e, i to trebamo odraziti u proračunu za 2020. godinu. Ako se nas pita, mislim da trebamo iskoristiti sve pričuve kojima raspolažemo kako bismo financirali rješavanje problema klimatskih promjena. Nećemo naravno to riješiti samo proračunom za 2020. godinu, ali možemo učiniti daleko više. Trebamo sada postupiti ispravno jer nam je preostalo još nešto sredstava iz pričuva. Ne samo Manfred Weber, nego i drugi govore o tome koliko je to hitno. I znanstvenici nam govore da trebamo učiniti nešto odmah. A mi ponavljamo stalno da želimo preuzeti vodeću ulogu na globalnom planu i ako je tome tako, onda trebamo izvojiti više sredstava za klimatske promjene. Spremni smo prihvatiti kompromis u tom smislu i također smatramo da Europski parlament treba zauzeti čvrsto stajalište u pregovorima s vijećem, i također trebamo razmišljati u što širim razmjerima, a ne biti uskogrudni, kao što je to možda bio slučaj prije. Nadam se da će to odastati jasnu poruku u vijeću u sljedećih nekoliko dana i da će parlament usvojiti čvrsto stajalište i radujemo se daljnoj suradnji s vama, gospođo izvjestiteljice. Već vidimo da ovaj prijedlog možda ne bi podržala većina u ali naravno mi želimo biti dio te većine, ali morat ćemo još više o tome pregovarati u sljedećih nekoliko sati. Hvala. Um, Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospodinu Lavandanovskom. Hvala. Mi govorimo o godišnjem postupku, to je uobičajena igra, vijeće radi rezove, parlament pokušava povećati brojke, no postoji nekoliko dimenzija godišnjeg postupka koje su od velike važnosti za istodobne pregovore o VFO-u. Monika je spomenula jednu od tih dimenzija, stavila je naglasak na nju. Ja bih želio naglasiti tu točku, radi se o fleksibilnosti različite vrste fleksibilnosti. Jedna od njih je slavan članak 15. Do 2018. godine obveze su bile obveze, no novim modifikacijama financijske uredbe imamo i točku 4, što je ponovna uporaba preuzetih obveza za plaćanja za male i srednje poduzetnike. Imamo taj, i stoga je taj članak 15.3 vrlo, posto vrlo važan za istraživanja u svjetlu predstojećih pregovora o višegodišnjem financijskom okviru e, taj članak moramo snažno obraniti u tim godišnjim pregovorima. Hvala, zastupnik Mulisan, hvala. Nekoliko komentara s moje strane. Prije svega, moramo, sada moramo odlučiti o stajalištu parlamenta o proračunu, no dan nakon što smo što uspijemo nešto dogovoriti, morat ćemo se suočiti sa vijećem e, i vodit ćemo teške pregovore. Stoga moramo biti ujedinjeni. Snažni smo tijekom pregovora sa vijećem samo ako smo složni. I vrlo je bitno da uspijemo sa proračunom za 2020 jer dan nakon pregovora o u pod vodstvom naših izvjestitelja e, mi ćemo krenuti u odlučujuću fazu. Iako je parlament slab i podijeljen vezano uz proračun 22, bit ćemo u vrlo lošoj poziciji iz za pregovore o BFE-u. Stoga želim intenzivno surađivati sa sastavljanjem kako bismo došli do stajališta putem kojeg ćemo moći ujediniti sva naša stajališta u oči pregovora sa vijećem. Jer budimo iskreni, neprijatelj nije u ovoj dvorani, jer u ovoj dvorani svi želimo imati proračun koji financira prioritete Unije na prikladan način. Neki traže više za klimu, neki više za inovacije, istraživanja, mlade. Mi samo znači želimo proračun koji je ambiciozan, koji financira Uniju na ispravan način i da novac bude korisno utrošen. S druge strane, na vijeću postoje računovođe koji rade rezove u proračunu bez političkih razmišljanja. Stoga vrlo bitno da budemo ujedinjeni i da se suočimo na taj način sa vijećem. Drugo, moramo biti realni. Vrlo često tijekom pregovora sa vijećem mi uspijemo ako je komisija na našoj strani i obzirom da sam radio sa povjerenikom Müttingerom na proračunu za 2017. godinu kao opći izvjestitelj, znam da sa ovim povjerenikom možemo biti još uspješniji ako je naše stajalište umjereno i realno. U protivnom, obzirom da u uoči pregovora na vijeću su svi vrlo osjetljivi, svi se strahuju da će morati nakon Brexita plaćati više i sve što će biti prekomjerno, pretjerano, će apsolutno ignorirati. Stoga moramo biti realni i svi naši zahtjevi moraju biti dobro utemeljeni, dobro obrazloženi. Ako imamo zahtjev koji nije argumentiran, dođemo u pitanje sve pregovore što se tiče marži E, mislim da one trebaju biti niže, no što je to uobičajeno jer nam je prosilo samo jedna godina. No moramo nešto i zadržati u marži, to jest u pričuvi za nepredviđene izdatke, jer ako se pojavi kriza, vidjeli smo da se to dogodilo sa izbjeglicama i Turskom, također imam u kontekstu e, Fonda za Afriku. Dakle, mnogo se dogoditi situacije u kojima ćemo trebati jako mnogo novca preko noći, zato se E, ne, smijemo dopustiti osipanje. Dakle, kažem, budemo realni, ali budimo i razboriti, jer ne znamo što će se dogoditi tijekom sljedeće godine. I moj sljedeći komentar, slušao sam kolegicu Laponelu koja je pričala o klimi. Da, moramo učiniti više za klimu i ublažavanje klimatskih promjena. No nemoj zaboraviti da prošle godine u okviru VFO-a koji je bio usvojen pod vodstvom Januša Levandovskog koji je bio povjerenik 2011. godine Dakle, očekivanja za klimatska promjena, vidimo što se događa u UN-u, očekivanja su vrlo visoka, no moramo biti iskreni, naši alati za 2020. su ograničeni. E, prostor za ambicioznije ciljeve je e, VFO od 2021. do 2027. I tamo bismo trebali staviti najveći dio naših ambicija, a ne u ovaj dio e, VFO-a trebali bismo odbiti odmah rezove vijeća. Ne bismo uopće, uopće trebali utrošiti mnogo vremena tijekom pregovora o, te, o tome. I zatim trebamo pregovarati u svjetlu financija koje ćemo mi zajednički odrediti kao naše e, zajedničke prioritete koje svi dijelimo. Gospodine Fernandez, hvala predsjedniče, zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na njihovu radu. Što se tiče proračuna za 2020. bilo bi važno izvući neke lekcije iz toga svega rodi se radi o zadnjem proračunu. Parlament ih je već izvukao. No, nažalost, vijeće nikako da shvati što se događa. No, možda smo mi krivi jer ulažemo ogroman trud. Sve institucije složile sve oko strategije 2020. Imali smo ciljeve koji nisu obvezujući, no što se tiče klime, istraživanja, borbe protiv siromaštva, ti ciljevi nisu ostvareni. A tome nije tako zbog parlamenta. Dakle, nismo imali nužnu fleksibilnost. ipak imamo tu fleksibilnost koja je bila zahtjevana za taj višegodišnji financijski okvir, a bez te fleksibilnosti stvar bi se pretvorila u katastrofu jer smo imali e, višestruke krize i krizu migranata. To znači da je parlament bio pravo, no parlament je također svjestan da se 2020. ne može napraviti ono što nije napravljeno u prethodnih šest godina. E sad, ja se potpuno slažem s izvjestiteljicom i mislim da svi klubi zastupnika imaju cilj, a to je da dobijemo što bolji proračun. I svi smo mi svjesni da taj proračun, taj mali proračun je koristan za sve, čak i za one države članice koji su neto doprinositelji. Dakle, svi građani, sve države imaju koristi od europskog proračuna i on ima ogromnu dodanu vrijednost. no taj proračun i naš prijedlog naravno oni moraju biti vjerodostojni. A kako bi bili vjerodostojni ne možemo tražiti novac za koji znamo da nikad neće biti iskorišten i u onim proračunskim stavkama gdje nema mogućnosti apsorpcije sredstava, onda nema nikakva smisla da se ide on kraj višegodišnjeg financijskog okvira koji postoji. Siguran sam da ćemo biti jedinstveni, jer ako ne budemo ujedinjeni, dajemo ogroman poklon vijeću u biti. Što se vijeća tiče, mislim da stalno izazivaju parlamente. Evo vidjeli smo tijekom zadnjih pregovora čak 15.3 s kojim su se dogovorili o fleksibilnosti i korištenja novca kako bi se nosili sa proklamacijama, tako kažem, vijeća za istraživački rad i zapošljavanje mladih nisu pristali na mogućnost da se ta fleksibilnost iskoristi. Dakle, mi trebamo nastaviti raditi, a što se tiče tema koje su malo više medijske, svi slažemo i svakako želim zahvaliti kolegi iz Redova Zelenih koji je poimence spomenuo, imenom spomenuo predsjednika moga kluba zastupnika e, kada je govorio o ciljevima i e, klimatskim, e, borbi klimatskih promjena, što je znak da svi klubovi imaju te prioritete, te, te teme u svojim prioritetima i nadam se da će svaka država članica ispoštovati svoje obveze, a znamo koje su političke obitelji svakoj zemlji članici i svako od nas treba odraditi jedan posao, a to je da uvjeriti svoje predsjednike vlada da za ostvarenje tih ciljeva moramo raspolagati sa zadovoljavajućim proračunskim sredstvima. Hvala. Hvala, gospođo Golmini. Okay, thank you, Mr. President. Just a brief remark. Actually, I have to... Samo jedan kratki komentar. Moram reći da sam malo razočarana kao nova zastupnica u parlamentu jer čula sam mnogo toga o tome da moramo biti odgovorni, da moramo biti vjerodostojni. Čula sam izraz pći, buće. Moramo predstaviti proračun koji nema baš mnogo prostora za nove prilike. Mislim da to nije dobar pristup jer ako započnemo sa tim odgovornim i ograničenim pristupom, nisam sigurna da ćemo ikada dobiti isposlovati neke rezultate i ishode koje želimo. Moram vas podsjetiti da proračunska politika e, nije birokratski postupak, nije tehnički manevar, već je način na koji mi odgovaramo na potrebe i želje građana. Pokušavamo ih ispuniti. Stoga imamo obvezu nešto učiniti, nešto poduzeti. I mislim da uoči ekonomske krize, na koje moramo računati kada pogledamo ekonomske podatke, moramo biti ambiciozni, moramo visoko letjeti. Čula sam mnogo o politici za klimatske promjene, no ništa o socijalnoj politici, o politici to jest mjerama za zapošljavanje mladih, za male i srednje poduzetnike. Mislim da moramo biti ambiciozni u odnosu na vijeće i ne moramo se odreći pokušaja da u proračunskoj politici odigramo značajnu ulogu. Proračun 2020 treba biti nova prilika za sve nas da isposlujemo prekretnicu sa birokratskog, rigidnog pristupa Europskoj uniji u smjeru socijalne i zelene Europske unije. Molim vas toga da iskoristimo tu priliku. Hvala, madama je. Hvala predsjedniče, želim se osvrnuti na klimatske e, ciljeve Dakle, da, možda se napasti i reći da smo neodgovorni, no ono što vidim je da postoje klimatski hitna situacija. Po dva, možda po prvi put u ovom proračunu za 2020. možda ćemo imati jednu važnu ambiciju i jasan prioritet Europskog parlamenta. Dakle, to znači da su ljudi koji stoji za toga odgovorni i evo, Europski parlament da se kaže da za 2020. u proračunu imamo jedan prioritet koji je ispred svih ostalih, a to je borba protiv klimatskih promjena. Naravno, 3,5 milijarde, nadamo se da ćemo ih dobiti, učinit ćemo sve što je u našoj moći da, ih dobijemo. Logika za, za kojom stojite, da, kad kažete da trebamo biti odgovorni, jer ako E, pred vijećem izađemo sa nerealnim ili preambicioznim ciljevima vijeće neće, neće biti zadovoljno. Pa čujte, ja kao nova zastupnica se ne mogu zadovoljiti sa takvom E, logikom i stvari su se promijenile nakon 26.5. i možemo si, možemo si reći da smo odgovorni upravo ako odemo pred vijeće sa jakim prioritetom e, za kojeg ćemo stajati i boriti se i barem mi u našem klubu zastupnika smatramo da treba ići tražiti sve moguće marže koje se može povući kako bi ostvarili što više moguće taj cilj. Hvala. Hvala lijepa. Da li netko želi što što dodati? Hvala predsjedatelju na davanju riječi u ime komisije. Vam se obraćam, bit ću vrlo kretak. Mi pozdravljamo ovu razmjenu mišljenja između zastupnika o predloženim amandmanima vezanom uz proračun 2020. Što se tiče rasprave o drugim dijelovima proračuna. Moram reći da se slažem s onime što je rekla gospođa Mazijan Bal, jer već dio rasprava je održan, posebice u smislu proračuna Europskog parlamenta i mogu potvrditi da postoji dobra volja i namjera i povjerenika Utingera i mog direktora gospodina Hohmana da se nastavi ta rasprava tako da dođemo do dogovora o ovom pitanju. Što se tiče dijela tri proračuna, prije svega želim zahvaliti svim onim zastupnicima koji su potvrdili da je namjer ove kuće ponovno uvesti rezove koje je nametnulo vijeće u pomoć komisije. To je nama jako važno. Što se tiče amandmana koje predlaže parlament, Suzdržat ću se od komentara o sadržaju za sada, jer svake godine kada se održi glasovanje i kada parlament usvoji svoje čitanje, stajalište, mi ćemo detaljnije komentirati u takozvanom e, dopisu o izvršivosti i također ćemo prokomentirati pojedinosti i stajališta vijeća i to ćemo e, proslijediti proračunskim tijelima krajem listopada. Osim toga, mi kao komisija se veselimo konstruktivnoj raspravi o prioritetima 2020 prije sve, to će biti prva prilika 16. listopada u okviru trijaloga i ja vas uvjeravam da komisija ima najbolju namjeru da uspješno surađuje tijekom proračunskog postupka kako bismo mogli doći do dogovora e, unutar razdoblja za mirenje. Kao komisija mi smo svjesni da su izvjestitelji suočeni sa teškom zadaćom ostvarivanja kompromisa, te stoga izvjestiteljici u ime komisije želimo mnogo sreće e, za tijekom sljedećeg tjedna. Hvala. Možda da je tamo riječ izvjestiteljima, zaključno, najprije gospođi Holmajer. Baš neću biti kratka, pokušajte. Prije svega, da svi shvate glasanje sljedeći tjedan. Mi ne govorimo samo ovdje o odgovornosti. Mislim da sam vrlo precizno pokušala objasniti SND, Renew, GUE kao i zeleni su podnijeli amandmane koji su izvan pravne osnove. Drugim ćemo ako ćemo slučajno glasati i ne pustit ćemo pravnu osnovu, to bi značilo da nećemo uopće moći ući u pregovore. Dakle, od samog početka, bez da jednu rečenicu pregovaramo, će biti stvari okončane. Sva tri kluba su prešla granice bilo kakve pravne osnove. To nema smisla. Ja jednostavno to ne mogu braniti. Točka 2. Obzirom da klubovi imaju različite predođbe, slažemo se oko klime, ali predođbe o povećanjima se jako razlikuju. To znači da ako bismo sve objedinili, otprilike naš proračun bismo trebali povećati za 7 milijardi. Ako želimo ispuniti, sve želje izaći u susret željama svih klubova. To jednostavno tako neće funkcionirati. Stoga zeleni odmah predlažu 7 milijardi eura izvan okvira, odnosno 2 milijarde izvan okvira i žele program, programski izmijeniti cijeli proračun za 2020. u okviru uoči VFO-a i to sigurno neće funkcionirati. Stoga apeliram na vaš zdravi razum. Pročitat ću ukratko da i ti sama vidiš što smo mi zatražili jer to ni zapravo nitko nije niti pročitao. Dakle, mi zahtijevamo i za e, SMI, za inovacije, za mali sred 20 milijuna za potporu financijske vrste 15 e, milijuna, osim toga još 10 milijuna, 20 milijuna. Također i za učinkovito gospodarstvo, e, održivu nabavu sirovina, 70 milijuna zahtijevamo što se tiče energije, tu zahtijevamo 83 e, milijuna. Također poboljšanje života 65 milijuna. Drugim u istinu zadiremo u e, granice prihvatljivosti. Do pitanje je da li uopće imamo apsorpcijsku sposobnost za tako nešto. I sada mi, će mi komisija reći ne, nemamo, to nije realno. Dragi Pierre, za sve imam razumijevanje, ali naslov 5 je sadržan u pričuvi za nepredviđene izdatke. Dakle, to nije dodatak. Dakle, imamo i pričuvu i ne radi se da imamo i pričuvu i naslov 5. Naslov 5 već je sadržan u pričuvi za nepredviđene izdatke. Dakle, ne možemo naslov 5 imati dva puta, već samo jednom. To tako neće ići. I još jedan vrlo jasan apel za sve kolege Prošle godine talijanska i francuska vlada upravo to vama govorim koji ste odgovorni u vladi, koji su nas doveli do samih granica jer nisu bili spremni za susretljivost, jer to nisu željeli prihvatiti naš proračun i sve se slomilo. Kolege koji dolaze iz iste iz, klubova i koji sjede u tim vladama i oni su najagresivniji. To je za mene vrlo zanimljivo, jer ja, to znači da sam ja pred vlad, zapravo pregovaram sa vladom koja je upravo, koja to sve, to sve zahtijevala. I o tome se uopće ne diskutira, moram to reći ovako tvrdo. Vrlo mi je teško na taj način pregovarati, jer imamo velike viškove. Želim uistinu stvariti napredak i želim Janoša podsjetiti 15.3 znači da svake godine imamo 300 milijuna eura svake godine. možemo se boriti za što nismo dobili, ali 15.3 znači da ćemo svake godine imati 233 milijuna. Stoga moj prioritet da kontinuirano imamo više nego da odjednom e, se borimo samo za jednu poziciju i to nemilosrdno. Molim vas da o svemu tome razmislite. Prije što me predsjedatelj prekine jer govorimo ovako dugo, molim vas da pokušate uistinu razumjeti ako ne ostavimo 900 milijuna ovdje, onda za migrante ćemo odjednom morati staviti na raspolaganje jednu milijardu iz ovog proračuna. A ako nemamo nigdje instrument fleksibilnosti iz kojega ćemo to moći osigurati, jer i onako ćemo 900 milijuna i ako osim još milijarde se dogodi nekoliko katastrofa, onda ćemo sve potrošiti. Drugim riječima, odgovornost za mene znači samo sagledati da se ove godine uistinu može dogoditi nešto što će nas koštati jednu milijardu i ne smijemo bježati od toga i sve unaprijed potrošiti, onda nećemo imati ni malo manvarskog prostora. Hvala. Hvala. Evo, samo podsjetnik. Glasanje na odboru za proračune bit će održano u tjednu 30. rujna. Hvala. Pređemo sada na devetu točku dnevnog reda, razmjena gledišta sa s politikom upravljanja nekretninama europskih institucija. Dakle, svake godine se to organizira s nadležnim tijelima i to je mogućnost da vidimo koji je pristup najveće institucije komisije. Dakle, u listopadu ćemo napraviti isto i za Europski parlament. Dajem riječ gospodinu Molinovu, e, načelnik odjela, odnosno ureda za infrastrukture u Priselu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Evo imamo vizualnu PowerPoint u biti tako kako bismo mogli dosta brzo vidjeti politiku nekretnina u Briselu. Evo samo da pointer aktiviram. Očito mi ne me neće poslušati. Aha, evo ga. Dakle, par brojki. Naš ured upravlja s 61 zgradom, otprilike milijun kvadratnih metara bruto površine. Tu imamo e, konferencijske centre, različite infrastrukture za djecu, za prihvat djece i tako dalje. Dakle, tu imamo otprilike 860 tisuća kvadratnih metara tla koji koriste za urede. Određena određen dio tih kvadrat metara koriste agencije. I kao što me se često pita, želim reći da 63% e, te površine je ili će uskoro biti u vlasništvu. Dakle, imamo 37% koji su e, u kratkoročnom najmu. Te zgrade nalaze se prvenstveno u europskom e, kvartu i druga dva mjesta, to su Bolio i Ženev a jedan dio također koriste e, agencije iz grade blizu trga Rože. Implementacija dakle, politike upravljanja nekretninama od 2007 e, slijedi stalni pristup koji se može podijeliti u četiri aksioma. Dakle, to je proširenje, e, dakle obnavljanje ugovora o najmu koji su u tijeku, jer imamo potrebu zadržati kvadraturu. Drugi e, aspekt je obnavljanje konstrukcija i e, ponovni razvoj zgrada koje, su već u našem vlasništvu. Naravno, pod uvjetom da smatramo da te, te nekretnine treba održati. I isto tako što mislimo da možemo dobiti još dodatnu kvadraturu. Moramo također napraviti... Šta kažete, prebrzo? Dobro. Moramo redovito raditi analizu tržišta kako bismo znali što se događa na tržištu i kako bismo mogli vidjeti što će dogoditi, kakvi su projekti, kakve su cijene i postupno nastojimo dakle napraviti jedan kolaborativni ili zeleni prostor u uredima. Sljedeći slajd. Htio bih privući vašu pozornost na plaž, a to je lokalni plan za upravljanje eh, eh, za energetsko upravljanje. To je jako aktualna stvar. Tu se radi o belgijskom zakonu koji je upravo izglasan i stupio na snagu i koji traži smanjenje od 10% potrošnje električne energije u narednim godinama, dakle za razdoblje do 2025. To je jako važno jer eh, to će naravno uveliko utjecati na našu politiku upravljanja nekretninama u narednim godinama. Koji su važni aspekti našeg razvoja? Dakle, tu je ovaj plan plaž o kojem smo govorili. Zatim, tu isto tako ispitivanje tržišta o kojem smo radili početkom 2018. godine i trenutno su tijek tijeku pregovori. Zatim, što se Boljuja tiče, tu imamo jedno E, na jednom mjestu radimo pripremu jednog kratkog proširenja, tu su isto tako i veliki projekti, a to je ponovni razvoj L130, to je važan projekt i urbanički planovi nam daju mogućnost da koristimo do 90.000 kvadratnih metara e, dodatnog prostora na istoj lokaciji i isto tako imamo novu, novi centar za konferencije na kojem se radi kako bi se zamijenilo e, konferencijsku zgradu Albert Brošet. Dakle, što se tiče zakona 130, vjerojatno ste u tiskovinama vidjeli da to postoji, dakle to je e, Dakle, kontekst u kojem je taj projekt e, razvijen jeste da smo imali e, opći projekt Brisel Capital 2008, zatim tu je došlo do natječaja 2009. za e, urbanistički prijedlog i onda je bilo dosta kupovina i akvizicija, a zadnji put prilikom akvizicije L102. Još jedan dio zgrada u tom kompleksu nam ne, prihvat, ne, nam ne pripada i trebamo ih kupiti u narednim, narednim godinama. Kako bismo to ostvarili, pokrenuli smo e, međunarodni natječaj za e, arhitektonsku ponudu e, 2018. u trećem mjesecu je pokrenuto, u srpnju 2019. kolegi odlučio o tome tko je pobjednik, a sada imamo javnu izložbu e, koja je u tijeku, a nalazi se na e, kružnom toku Šuman. Evo, ovo što vidite je projekt pobjednika, vjerojatno ste to već vidjeli u lokalnim tiskovinama, dakle tu, tu je više e, kabineta arhitekata sudjelovalo, Imamo Španjolce koji su udruženi sa Britancima i Njemcima. Sljedeće. Ovo je možda previše detaljan, prikaz, ali evo ovdje imate komplektan razvoj projekta od sada pa do 2025. odnosno 30. kada ćemo morati proći kroz različite etape. Dakle, zahtjevi proračunskom tijelu i tako dalje. Faza na kojoj sada radimo jeste faza pregovaranja sa e, dobitnikom o realizaciji projekta. Druga stvar koju sam htio e, govoriti je konferencijski centar kojeg smo imenovali CC2.0. Dakle, CC Conference Center. Zgrada Boršet, e, zgrada je koja je već dosta dugo izaziva brojne poteškoće, bilo tehničke, bilo druge, jer eh, morali smo napraviti jedan intensive care, dakle održavanje te zgrade što je jako zahtjevno. Zatim ta zgrada više uopće ne odgovara potrebama komisije, tako da nije odgovarajući instrument. Treće, u takvim konferencijskim centrima nemamo mogućnost u biti organizirati stvarne konferencije, to je više e, mjesto na kojem se održavaju manji sastanci. S obzirom nemamo mogućnost zamijeniti taj centar in situ, jer i dalje treba nastaviti funkcionirati. Dakle, opredijelili smo se za kupovinu novog centra i e, građevinskog prostora u e, kvartu. Drugo, pokrenuli smo kompetitivni ili konkurentni dijalog koji je započet u prosincu 2017. Dobili smo i evaluirali ponude koje smo dobili u srpnju 2019. I sada imamo jedan prijedlog. Dakle, prvotni postupak i projekt e, nije zaključen, nije priveden kraj, tako da vam ne mogu pokazati slike, ali sada radimo na pristupu u kojem bismo mogli e, proračunskom tijelu predstaviti e, prijedlog do kraja godine. Umeđu međuvremenu smo potpisali ugovor i nadamo se da bismo mogli imati zaključenu izgradnju do 2023. što bi nam omogućilo da oslobodimo centar Boršet čisto informacije radi kako biste vidjeli kakva je suradnja između različitih institucija i da vidite da stvari funkcioniraju i na terenu. Napravili smo razmjenu zgrada sa odborima, tako da imamo zgradu VM2 Van Merlan 2, e, i ti odbori koji su tamo bili htjeli su ostati u toj zgradi. Tako da smo zagovorili da napravimo razmjenu s njima. Tako da smo uzeli e, dvije zgrade koje, u kojima su oni, kako bismo ograničili e, rušenja i ponovnu izgradnju i kako bismo omogućili odboru da zadrži e, premosnicu koja je iznad ulice La, ulice Lua. Dakle, to će biti napravljeno tek 2022. godine. U svakom slučaju, dakle, kada će vrijednosti te, tih dviju zgrada, skup tih zgrada biti kupljen. Evo, ovo su zgrade koje su zamijenjene, dakle, Belijar 68 i Trev 74 zamijenjeni su za zgradu Van Merlan 2, vm 2, a to je potpisan 22. kolovoza 2018. 19. pardon, evo, time smo zaključili moje izlaganje. Evo, možda imamo još jedan slajd. Ne, eto, to je to. Hvala, hvala, lijepa. Evo, sad ću dati riječ gospodinu Beketu, načelniku ureda iz Luksemburga. Molim vas e, da se držite e, pet minuta, ako možete. Evo, daću od sebe. Ja ću vam kratko prikazati politiku komisije u Luksemburgu što se tiče dakle e, upravljanja nekretnina. Ovo je karta koja predstavlja četiri centra gdje se nalaze naše zgrade u Luksemburgu. Gore desno imate plato Kirberga, to je prvotno mjesto gdje se e, gdje je komisija došla u Luksemburgu, zatim nekoliko njih imamo u centru grada, tu je e, ured za objavljivanja, zatim e, kupili smo bivšu zgradu Jean Monnet, e, to su privremene lokacije i nalazi se u kvartu Cloche na jugu Luksemburga, a isto tako imamo još jednu zgradu koja, u kojoj su jaslice i čuvališta za djecu. Dakle, imamo u tim zgradama 4,5 tisuće osoba, 17 zgrada, od kojih 9 eh, predstavljaju uredski prostor. Sve zgrade su iznajmljene uz eh, malu iznimku koju predstavlja Euroforum koji se može kupiti, no situacija će se vjerojatno promijeniti u budućnosti. Veliki projekt na kojem sada radimo jeste projekt JM o2, Jean 2, to je buduća zgrada komisije u Luksemburgu koja će zamijeniti staru zgradu Jean Monnet koju je vlasnik skoro u cijelosti e, uništio, dakle srušio. Ovdje vidite predložak, e, dakle imate jednu nižu zgradu sa mogućnošću otvaranja 2400 e, radnih mjesta i zatim menza, odnosno restoran, a preko puta visoka zgrada gdje će, biti prvenstveno uredski prostor i e, jedan paviljon koji nazivamo 2B gdje će se moći napraviti sve sigurnosne provjere posjetitelja koji će dolaziti u konferencijski centar i dolaziti na različite sastanke. Dakle, e, Iskopavanje je počelo u rujnu prošle godine i počet će prvi, prvi radovi izljevanje betona kroz koji dan. Neću vam ovdje govoriti o tehničkim prikazima koji se nalaze na ovom slajdu, gdje se ponavlja biti ilustrirano što sam sve rekao. Dakle, tu će biti 110.000 kvadratnih metara za tu zgradu u kojoj će raditi 3700 djelatnika i što će nam omogućiti da e, odemo iz svih zgrada u naselju Kloš Dor, dakle sve će to dakle, biti grupirano u Kirbergu i centru grada. Evo ovdje imate neke predloške, e, veliki, velika konferencijska dvorana, različite službe, predvorje. Evo, dolazimo do zaključka, dakle, koji su drugi ciljevi na kojima želimo raditi, odnosno kojima vam želimo govoriti. Dakle, evo, što se tiče Jean Monnet 2, e, ta zgrada će biti otvorena u dvije etape. Imaćemo u veljači 2023. prvu fazu i u veljači 2024. drugu fazu i uskladili smo sve ugovore o najmu svih drugih zgrada u kojima smo privremeno kako bismo optimalno iskoristili te prostore i ne bili primorani iznajmljivati prazne zgrade kada budemo završili preseljenje. I za kraj još jedan dosije o kojem ćemo vam uputiti dopis, a to se tiče zamjene jedne zgrade koje, u kojoj se nalaze dakle jaslice i služba za čuvanje djece, da to je interinstitucionalna usluga koju se nudi parlamentu, komisiji i svim eh, tijelima eh, europskih institucija. Toliko od mene predsjedniče. Hvala. Hvala vama. Sada predajem riječ eh, gospođi Keller koja zamjenjuje gospođu Oje. Izvolite, gospodine Keller. Hvala predsjedniče. Hvala gospodu predstavnici komisije na ovom izlaganju. Da, evo ispričavam se u ime gospođe Keller koja nije mogla doći danas, ali me je zadužila da je predstavljam. Naime, ona je uradila veliki, uložila veliki napor u pomnu analizu politike upravljanja nekretninama i zadužila me za pitanja. Dakle, što se tiče dokumenata, koje je dobila kako bi, kako bi se predstavila prezentacija. Vi ste u prvoj seriji govorili o energetskom upravljanju u Briselu, ali tu se ne govori o energetskoj učinkovitosti e, parka, e, odnosno nekretnina, niti e, CO2 trag. Dakle, članak 266 to ne zahtjeva, ali prema Green Dealu Ursula von der Leyen mislim da bilo važno Um, da uh, trag CO2 svih nekretnina i naših ustanova uh, bude pod povećalom. Dakle, dva pitanja, da u takvim izvješćima možemo uključiti tu analizu CO2, isto tako me zanima uh, da nam kažete koji su materijali korišteni, koliko košta, dakle, koliko je to energetski trag ostavilo i koje su mogućnosti da se renoviraju te zgrade. Drugo pitanje, govori se o višegodišnjem reprogramiranju uredskog prostora bez više detalja. U e, ovom izvješću iz objavljenom u lipnju rečeno je da će se informacije e, doslijed, dostaviti proračunskom tijelu nadležnom za proračune kada budu bude gotovo. Možete li nam dati više detalj, više informacija o toj reviziji, kako će se konkretizirati instalacija novih, e, e, novih zgrada i da li to može stvoriti nove potrebe? Drugo, e, House of Europe i Europa Experience u Parizu Dakle, to je projekt eh, koji se radi u partnerstvu s Europskom komisijom, započet 2015. i koji je napušten krajem 2018. zbog neslaganja vijeća koji je smatrao da je taj projekt preskup. Eh, ugovor najmu lokalnih eh, koji se nalaze na Boulevard Saint-Germain istječu u 2022. Dakle, trebamo nove lokale koje će poštovati sve moguće kriterije. Tu se radi o interinstitucionalnom projektu Europskog parlamenta i komisije koji nije uspio zbog komisije i vijeća. U svom izvješću komisiji u svom izvješću, pardon, komisija ne kaže puno, ne govori puno o tom projektu i o načinu kako da se zaobiđu poteškoće koje su, na koje su do sad naišli. Važno je favorizirati interinstitucionalne projekte za mjesta koje trebaju promovirati Europu u državama članicama, ali ta suradnja ne smije biti takva da blokira napredak rada. Dakle, koje metode namjeravate e, usvojiti kako biste izbjegli takve blokade i favorizirali ove interinstitucionalne projekte? Hvala. Hvala Sada prelazimo na izvjestelju sjeni gospođa Olmajer. Ich mach's auch Ja ću biti vrlo kratka. Srdačno zahvaljujem na ovom izvješću. Ja sam što se tiče ove strategije za održivost razmišljala bila bih vam zahvalna da u pisanom obliku možemo dobiti konkretna težišta i kako će izgledati standardi. Drugim riječima, kako će ova politika upravljanja nekretninama se odvijati precizno. Dakle, bilo bi korisno da dobijemo informacije u pisanom obliku i kako će se određena pravila primjenjivati na zgrade i nekretnine. Već u kući Europe u Parizu se govorilo o tome da nam da nema koriste, da, e, ne, da imamo neke zgrade parlamenta koje su e, po strani i na lokaciji na koje uopće ljudi uopće ne prolaze. Dakle, vrlo bitno je da imamo nekretnine koje će ljudi uistinu posjećivati, a ne da trošimo veliki novac u zgrade. Naprimjer, u Bugarskoj se to dogodilo. E, moralo se, da bi se došlo do te zgrade, proći sigurnosnu provjeru u britanskom veleposlanstvu i pokušali smo to izmijeniti, odnosno pronaći e, lokacije za nekretnine koje su frekventne i kako bi ljudi mogli ući u njih, a ne samo nekoliko stručnjaka koji slučajno e, prolaze i oni e, su pozvani da uđu u te zgrade. Imamo i pregled oblikovanja novog dizajna za šumanov trg te također za objekte koji su u najmu. I posljednje pitanje u Luksemburgu. Da li za logističku strukturu ustanu je sada stvorena bolja struktura ili je e, struktura još uvijek u e, statusu 80-ih godina? Hvala gospodin Usakovs. Hvala. Hvala na izlaganju. Ja sam nov zastupnik e, i doista je uzbudljivo vidjeti razmjere ovih događaja ovdje, ali dolazim iz malog grada, tako da me zanima možemo li dobiti i informacije o uredima i e, nacrtima ureda u Dublinu, tako da se upoznamo također sa situacijom tamo, jer znamo da ugovori o najmu ističu 2020. Hvala, gospodin Andresen. Ne? Hvala lijepa na ovom izvješću. Imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje se tiče prezentacije konferencijskog centra koji se gradi iznova. Dosadašnji konferencijski centar je 1981. godine sagrađen, ako sam dobro razumio. Da li je to točno i ako da, koje je uobičajeni vijek trajanja takvih zgrada. Ne razumijem zašto nakon, nakon nekih 20 e, godina se taj centar više ne može koristiti. Drugo pitanje se tiče ovog radnog dokumenta nacrta općeg proračuna Europske unije. Dio 7. Radi se o zgradi komisije. Inta, na stranici 22 se nalazi prikaz specifikacija različitih zgrada koje se u inozemstvu, takozvane reprezentativne zgrade i koriste se u tu svrhu. ja sam ustvrdio da ne postoji reprezentativna zgrada u Ujedinjenoj kraljevini u Londonu. Da li je to već posljedica provedbe Brexita i da li je, to, da li taj najam raskinut već sada, otkazan. I treće pitanje, da li postoji popis kratica za nekretnine koje su meni apsolutna kriptografija, jer ne mogu se snaći, ne znam što, gdje se nalaze te nekretnine, što znače te kratice, da li postoji legenda tih kratica. Bio bi vrlo zahvalan da tako nešto dobijem. To sam razumio. Hvala. Gospodine Đonša, želite li uzeti riječ? Ne. Želi li se tko drugi javiti za riječ? Postaviti pitanja ili dati neke komentare? ako ne, onda naravno Zamolit ću gospodina a onda gospodina Bekea da odgovore na pitanja. Merci, monsieur Hvala predsjedniče. Nisam siguran da ću moći odgovoriti na sva pitanja koja su postavljena, jer eh, ured je bio zadužen za infrastrukturu i logistiku u Briselu, a ne za ono što se nalazi izvan Brisela. U svakom slučaju nastojat ću odgovoriti na ono što je u mojoj, pod mojom nadležnošću. Naravno, razumijem jako dobro pitanje koje se tiče energetske učinkovitosti. To je jedan od razloga što sam eh, i predstavio eh, ovaj plaž. Dakle, to imamo stalno na umu i sad smo u situaciji u kojoj zgrade kojima upravljamo imaju energetsku učinkovitost e, za stare kriterije koji su ispod onoga što bismo trebali imati. Dakle, poboljšali smo ventilaciju, izolaciju, klimu tamo gdje je moguće. Poštujemo europsku direktivu koja od 3% obnavljanja e, naših nekretnina, nekretnina koje su našem vlasništvu, ali naravno ako želimo ići korak dalje, onda moramo preći na nove zgrade i to je jedan razloga što smo pokrenuli projekte kao što je LUA 130, jer e, govoriti samo o postojećim zgradama ili o razvoju postojećih zgrada, to nije rješenje kako bismo poboljšali energetsku učinkovitost, zadovoljavajuću energetsku učinkovitost i još manje koristiti materijali koji će omogućiti bolji razvoj e, u buduće. Dakle, u L130, ako gledate koje se, se su funkcionalnosti na kojima se insistiralo u tijekom natječaja, pa to s tiče toga da moramo imati fleksibilan i praktičan e, alat koji ćemo staviti na raspolaganje našim djelatnicima. Dakle, to su ti aspekti. Jasno je da idemo u tom smjeru dakle, koji vas zanima. I mislim da ne bi bilo nemoguće dobiti dio izvješća koji se tiče energetske učinkovitosti naših zgrada, s obzirom da E, nas svakako belgijski zakon primorava svake godine da to napravimo. To je nešto što možemo napraviti bez ikakvih problema, dakle staviti vam na raspolaganje. Stvari koje su govorene o Europskom domu, pa to su projekti za koje mi, odnosno naš ured, nije nadležan no glavna uprava koja je za to zadužena tražila od nas pomoć da im pomognemo glede inženjeri, arhitekture, upravljanja projektom. Tako da velike izmjene da mogu raditi naši stručnjaci eh, raditi na tim velikim izmjenama. Eh, do Dakle, napravili, smo dogovor između upravnih službi, tako da ćemo moći tehnički pomoći, a politički to nije u našoj nadležnosti. Mi se bavimo političkim, e, pardon, tehničkim e, aspektima. Što se tiče trajanja životnog vijeka zgrada, u potpunosti razumijem zahtjev zastupnika koji se čudi e, zašto je životni vijek relativno kratak. No, upravo je to jedan od razloga zbog kojeg smatramo da trebamo stvari preuzeti u vlastite ruke. Dakle, L130, što se te zgrade tiče, rekli smo izričito da želimo zgradu koja će imati e, životni vijek, čiji će životni vijek biti barem dva puta 30 godina. Zašto? dva puta 30 godina, pa znamo da ne može zgrada imati životni vijek od 60 godina, da se ništa na njoj ne radi. Dakle, da će u datom trenutku će se morati napraviti nešto na tehničkoj renovaciji i tako dalje i da se ispoštuju i nove tehničke norme koje će biti uspostavljene sigurno umeđu vremenu. Dakle, nažalost, CCAB je jedna od tih zgrada za koje, na, na kojima nismo u potpunosti samostalno radili i koja nije bila izgrađena na fleksibilan način. Posjećam da smo tada imali samo šest država članica, tako da je bilo teško zamisliti proširenje do kojeg će doći, odnosno do kojeg je došlo. Tako da je dosta normalno da te zgrade i nisu, ne odgovaraju današnjim potrebama, ali sigurno je da želimo takve situacije izbjeći. G12 znači Ženeva 12, dobro, možemo, riješiti te probleme i stavljati pune adrese kako biste ih mogli raspoznavati u dokumentima koje ćete zaprimiti. Posljedno pitanje također e, e, u vezi s planingom. Mislim da se govori o višegodišnjeg, višegodišnjem, višegodišnjoj političkom e, planu. Pa to je dokument, e, okvirni dokument koji radim, na kojem radimo u komisiji kako bismo imali doista dugoročnu viziju onoga što, se, što ćemo raditi sa nekretninama. E, evo, u L130 govorimo sa početkom rada 25. srednji rok je 30. kraj 35. Dakle, moramo imati dugoročne planove i, upravo taj višegodišnji okvirni plan e, e, napravljen imajući to na umu. I nadam se da, evo, trenutno nije ažuriran, nadam se da će početkom iduće godine biti ažuriran. No, s obzirom da se tu radi o jako dugoročnom planiranju i politika koju slijedimo je relativno stabilna, nema razloga da se očekuje neka velika iznadženja u tom programu. Dakle, evo, taj plan koji postoji je dobra referenca spram onoga što je dugoročno predviđeno. Možda će biti nekih malih detalja, nismo predvidjeli nužno da produžujemo e, ugovore o najmu, ali s obzirom da se ne radi u potpunosti onako kako smo zamislili, možda će morati produšiti neke ugovore o najmu, ali to mm, nije nikako veliko iznadženje. Evo, mislim da sam odgovorio na sva pitanja na koja sam mogao pružiti odgovor. A ovo drugo mislim da je više u nadležnosti Digicom. Ne znam da li kolega želi nešto reći. Hvala. Gospodin Beke. Evo, dopunit ću rečeno sljedećim što se tiče energetske učinkovitosti zgrada, zgrada Žamone 2, dobit će certifikat BREAM što je visoka razina učinkovitosti, a i buduća zgrada za ured publikacija koji je izgrađen prije 23 godine zadovoljava kriterije energetske učinkovitosti koji su jako učinkoviti. Želim također reći da sve zgrade koje se nalaze u Luksemburgu, a to vrijedi i za Brisel, imamo veliki dio zgrada koje imaju certifikat EMAS, što isto tako jamstvo učinkovitosti ne samo energetske, već i e, upravljanja tokovima, dakle ograničenje potrošnje vode, smanjenje otpada i sortiranje istog. I za kraj zgrada CP6 Rekao sam da će uskoro parlament dobiti dopis o toj zgradi. To će biti zgrada koja će imati jako visoku energetsku učinkovitost. Što se logistike tiče, znam da je to tema koju gospođa Almajer e, puno voli. Dakle, primili smo njenu poruku na znanje i e, radimo na tome kada Žanmone 2 bude e, slobodan, tu ćemo smanjiti broj zgrade, imat ćemo veću koncentraciju, što će potaknuti veću učinkovitost i konačno nas e, pustiti u 21. stoljeće. Hvala. Hvala. Posljedno vam je također pitanje o zgradi u Dublinu. Tko može odgovoriti na to pitanje? Hvala. Mislim da je pitanje se odnosilo na zgrade u Londonu, a naročito zašto u radnom dokumentu na stranici 22. toga nema. Koliko znam, to su radni dokumenti koji prate nacrt proračuna komisije za 2020. godinu i u razumnim okvirima, jako počinjem sada se pitati što je razumno, dakle u razumnim okvirima možemo očekivati da 2020. godine komisija više neće imati svoje predstavništvo u Londonu jer će to postati delegacija jer će Ujedinjena kraljevina tada već biti treća zemlja. Tako da mislim da je razlog to zašto to nema u toj tablici. No provjerit ću sa stručnjacima i ako oni daju drugo objašnjenje, onda ću vam ga i dostaviti u pisanom obliku. Hvala. Ima li daljnjih komentara? ako ne, možemo zaključiti raspravu o točki 9. dnevnog reda i hvala onima koji su držali izlaganja. Točka 10. našeg dnevnog reda, višegodišnji financijski okvir za razdoblje 21. do 27. Nastavio se rad na višegodišnjem financijskom okviru vlastitim sredstvima sa ponovnim osnivanjem tima za pregovore i razmjenom gledišta sa finskim predsjedništvom i to s obzirom na sastanak vijeća za opće poslove 16. rujna. Pregovarački tim je iznio stajalište parlamenta koji je ministar sažeo na vijeću za opće poslove, a predsjedništvo nas je izvijestilo o svojoj namjeri da izda dokument u listopadu prije Europskog vijeća koji će se osvrnuti na najteža pitanja poput globalne razine i ravnoteže VFO-a prema smjernicama Europskog vijeća, onda će oni revidirati prijedloge za pregovore i nastojati doći do unutarnjeg sporazuma do kraja godine. Evo dao bih riječ su izvjestiteljima za VFO gospodinu Olbrichtu i gospođi Marquez. Gospodine Olbricht, izvolite. Hvala. Kao što ste naveli, pregovarački tim je sada osnovan i Sada imamo dva izvjestitelja za rashode i dva su izvjestitelja za vlastita sredstva i odmah smo uspostavili komunikaciju sa sadašnjim predsjedništvom, sa Finskom, o pripremama za sljedeći VFO. Sastanak vijeća za opće poslove je tekao uobičajenim tijekom, e, nije se dogodilo ništa posebno. E, izvijestili su nas e, o tome da sada pripremaju okvir za pregovor za sljedeći sastanak Europskog vijeća. Mislim da su pripremili prvi nacrt dokumenta za sastanak u listopadu vijeća. Ne znaju kakvi će rezultati biti, ali oni to pripremaju za listopad. Nadalje, nadaju se da će Europsko vijeće donijeti političku odluku o tome do kraja godine. Naravno, kolegama treba biti jasno da pregovarački okvir predstavlja zapravo internu metodu vijeća u vezi sa zauzimanjem stajališta o vfo i o različitim resorima, ali to je pregovarački okvir koji um, povezuje VFO i resorne uredbe, ali tu se miješa uredba o VFO-u sa resornim odredbama, tako da sa strane parlamenta E, pregovarački tim se mora dogovarati sa izvjestiteljima različitih odbora i tu je problem. Dakle, priprema internog stajališta je jedno, a drugo je ono što će iznijeti parlamentu jednom kad se dogovore. Za plenarnu sjednicu u Briselu 1. listopada odlučili smo pripremiti rezoluciju i sada nastojimo postići kompromis o tekstu rezolucije koji bi trebao biti spreman idućeg tjedna, znači dosta brzo. No pitanje je koje će biti značenje te rezolucije. Ovom rezolucijom se želi podsjetiti na stajalište parlamenta od studenoga 2018. godine i poslati poruku vijeću da parlament eh, i dalje zadržava stajalište koje su većina klubova usvojile u studenome, dakle u prvom redu, to je to, dakle parlament zadržava svoje stajalište i drugo, parlament eh, očekuje da ako u prijedlogu novog predsjednika komisije bude novina to treba onda uzeti u obzir i u novim sredstvima. Znači, nove zadaće znače i nova sredstva. I pitanje je hoće li komisija to uzeti u obzir ili ne. I drugo, je zahtjev parlamenta koji se odnosi na plan za nepredviđene situacije, odnosno ako ne dođe do sporazuma o na vrijeme, što znači do kraja 2020. godine. U tekstu rezolucije, na kojem se sada evo upravo radi, i o tome smo se sporazumili jučer, stoji prijedlog, odnosno molba komisiji da odmah počne raditi na planu za nepredviđene situacije u slučaju da se nešto dogodi, odnosno da se ne dođe do zajedničkog stajališta jednoglasno ili ako parlament bude blokirao sporazum e, sukladno postupku vijeća. Ova rezolucija na kojoj brzo radimo je političke prirode, što znači da parlament ima svoje stajalište i očekuje da će i vijeće što prije usvojiti svoje stajalište i mi sada očekujemo od komisije da izradi plan za nepredviđene situacije i da s tim započne odmah. Poruka vijeću je jasna. Ako oni ne donesu odluku do kraja godine, Bojimo se da će biti vrlo teško postići sporazum do kraja 2020. godine. Zato želimo imati plan B ili plan za nepredviđene situacije u slučaju da nešto pođe po zlu. I posljednje, što će kolege navesti, je pitanje do koje mjere ćemo preuzeti tekst iz studenoga 2018. godine. Ako mi dopustite, posjetit ću da smo mi tražili 1,3% BNP-a tada, BND-a, pardon, i također smo imali rezoluciju o konkretnim politikama i to u konkretnim brojkama. Dakle, želimo li to zadržati kao što jest ili Hoćemo li uvažiti i nove izazove i prioritete, primjerice klimatske promjene? Mislim da je to najteža rasprava koja nam predstoji, jer prema saznanjima iz komisije, službenici iz nadležnih glavnih uprava nam javljaju da ono što smo postigli u studenome, odnosno prosjek od 25% za ulaganja u suzbijanje klimatskih promjena je izvedivo. I da bi bilo teško provući nove elemente. No, mi ćemo zadržati stajalište parlamenta i spremni smo uzeti u obzir i nove izazove i novo nastalu situaciju s obzirom na klimatske promjene, ali spremamo se upravo izraditi ovu rezoluciju o kojoj ćemo raspravljati za dva tjedna. Kao i drugi su izvjestitelji, ipak smatram da u toj rezoluciji se ne smijemo početi baviti detaljnom analizom e, brojaka jer ne raspolažemo dovoljnim informacijama o mogućnostima za sljedeće razdoblje. Evo, u sažetku što se tiče rashoda zadržavamo stajalište iz 2018. godine iz studenoga. Tražimo od komisije da počne raditi na planu za nepredviđene situacije i spremni smo analizirati novo nastale situacije. No, najvažnija je činjenica da u ovoj rezoluciji ne mijenjamo svoje stajalište, a to znači da tražimo 1,3% BND-a i također sve ostale vrijednosti iz 2018. godine. Sada radimo na tekstu koji će biti spreman sljedeći tjedan. Iako želimo usvojiti tu rezoluciju u listopadu, trebamo dovršiti rad na njoj idućega tjedna, tako da je taj dokument nešto na čemu se ubrzano radi. Hvala. Hvala, gospođa Marquez. Hvala. Govorit ću portugalski. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, pričekat ću samo trenutak. Neću ponavljati ono što je rekao su izvjestitelje u vezi sa VFO-om. Osim toga moram reći da je su izvjestitelj dao dobru analizu onoga što je na stvari, ali htjela sam se osvrnuti na neke aspekte. Dakle, podrška rezolucije Europskog parlamenta, jer imamo sada novi saziv, imamo izvješće koje je usvojeno i to izvješće iznosi stajalište Europskog parlamenta. Dakle, u rezoluciji treba to istaknuti. Još nešto što nam je svima poznato je sljedeće tijekom izbora za Europski parlament nisu se pojavili novi izazovi, ali određene političke struje su nastojale odgovoriti na neke nepredviđene situacije i to je bila poruka svih zemalja članica. Recimo, tražilo se više zaštite klime. Dakle, mi Ovim, e, ovom rezolucijom podržavamo stajalište prošlog saziva i također želimo otvoriti prostor za uvažavanje i problema klimatskih promjena, a također i za jačanje nekih e, načela koje je spomenula predsjednica von der Leyen. Treći aspekt odnosi se na inicijativu predsjedništva koje namjerava iznijeti novi dokument. Mi smo dobili prijedlog komisije u travnju i usvojili smo izvješće parlamenta u studenome, a predsjedništvo će sada objaviti novu, novi dokument nakon što uputi upitnik svim zemljama članicama, odnosno nakon što se održe bilateralni sastanci sa svim zemljama članicama. Mislim da tu predsjedništvo ima dvije mogućnosti. Dakle, ili će predstaviti novi dokument koji će se temeljiti na prijedlogu komisije koji će biti prilagođen ishodu bilateralnih sastanaka ili će iznijeti alternativu. Ako komisija želi pokazati spremnost na dijalog s parlamentom, zanima me kakvu kakav odnos želi imati s parlamentom. Dakle, parlament je iznio izvješće u studenome. Predsjedništvo je upoznato sa našim stajalištem i bilo bi prikladno da u svojem novom dokumentu preuzme i neka stajališta Europskog parlamenta i to bi predstavljao korak naprijed u pregovorima. I još jedna napomena u vezi sa planom za nepredviđene situacije u ovom izvješću moramo jasno reći da ne želimo plan za krizne ili nepredviđene situacije ili plan B, kako želite. Želimo pokazati svijest o sadašnjoj situaciji. Ako nije moguće usvojiti neki plan A, odnosno politički sporazum do kraja godine, onda ćemo morati imati plan B kako bi građani poduzeća i zemlje na vrijeme mogli osigurati kontinuitet izvršavanja VFO-a kako bi se izbjegao prekid. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na izvjestitelje za vlastite resurse. Gospođa Maje. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Fernanda što mi dajete riječ. Ja neću puno toga dodati jer cilj je naravno da se predstavi ono što je napravljeno, ali da vas, dragi kolege, saslušamo, da čujemo što je vama e, važno. Evo, tri stvari s moje strane. Prvo, inzistirati na žurnosti i e, kratkim rokovima i prepunoj agendi. Zašto inzistiram na tome? Pa zato što smo skupne mladih, e, odnosno novih zastupnika, koji želimo mijenjati stvari, naravno, a neki među nama mogli bi biti malo donekle frustrirani ako vidimo da se ne vraća na pitanje višegodišnjeg financijskog okvira i vlastitih sredstava. Gospodin Olbricht jako je dobro rekao stvari, da dakle, trebamo napraviti rezoluciju sa jakom političkom porukom za vijeće, kao prvo reći da je parlament spreman i drugo da smo jedinstveni. To je jednostavan razlog da se ne otvara Pandorna kutija, to je nešto oko čega smo se svi bili dogovorili i svi iz pregovaračkog tima, pučani, SND, Renew i Zeleni da se ne otvaraju dakle ponovno rasprave koje su vođene i potvrđene prošle godine u Europskom parlamentu. Dakle, slažemo s tim stavom, ali tražimo prilagodbe. Prilagodbe dakle, kako bi se imalo na umu rezultat e, europskih izbora iz petog mjeseca prošle ove godine i ambicioznih e, ciljeva izabrane predsjednice komisije Ursula von der Leyen. Naravno, to je već rečeno. To je spomenuo Jan i Margareta. E, Margarita puno je inzistirala na tome, dakle klimatska pitanja bit će jako važna za našeg zastupnika, a evo, prepustit Moricu da govori o mehanizmu vladavne prava. Eto. Dakle, mi doista želimo raditi na tekstu koji će biti istovremeno jak, ambiciozan i konsenzualan kako bismo dobili što širu većinu o vlastitim resursima. Evo, ako imaš nešto više za reći, Jose Manuel, izvoli. Predajem ti riječ. Hvala. a je gospodin Fernandeš, izvolite. Hvala predsjedniče. Moramo dati počast e, radu koji smo zaprimili i izvijestili Janu Albrehtu. Dakle, gospođa Toma i Jan Levandovski i Gerardo Pre, koji su radili na tome jer su nam predali dobru ostavštinu. Tu se radi o odličnom izvješću gdje je korištena adekvatna metodologija. Podsjećam, u parlamentu se koristi metodologija za koju se smatra da je ispravna. Dakle, vidimo koliko se želi za svaku politiku, onda se zbroje iznosi. Dakle, to je metod bottom-up, dakle, metod zbranja, a u vijeću je drugačija metodologija. Oni odrede prag i onda rade, onda dijele. A ponekad i najčešće u glavi imaju iznos od 1%, a 7% se ne može nositi sa političkim izazovima. Ima tako, imati mal proračun, to je loša stvar. Dakle, skupo je to u biti, jako skupo kad se ima mali proračun. Naravno da se inzistira i na novim vlastnim resursima. Vlasta sredstva gdje ćemo se zlagati za neutralnost, fiskalnu neutralnost Vasta sredstva koja nam trebaju pomoći da financiramo nove politike. Dakle, ako s jedne strane želimo smanjiti e, nacionalni bruto prihod e, i BD, bruto nacionalni prihod, dakle, treba jačati proračun. Posjećam 1,3% e, nacionalnog bruto da nije ništa ambiciozno. Mi smo ambiciozniji od eh, trenutnog predloga komisije. Potičamo ono što je više puta rečeno, dakle neće doći do dogovora o višegodišnjem financijskom okviru, a da pritom ne ostvarimo ne dođe do dogovora s parlamentom o novim vlastnim eh, resursima. Dakle, taj dogovor znači da će biti dodatnih vlastih resursa, eh, vlastih sredstava, ali i pojednostavljenje nekih mehanizama, kraj kompenzacijskog mehanizma i treba nam proračun koji će biti čitak. Mi smo spremni, svjesni smo da je situacija žurna, vidimo da vijeće pak nije još spremno. Ne znam da li će predsjedništvo s nekim dokumentom smanjiti očekivanja kako bi se dodatno smanjila očekivanja i kako bi time smanjili prijedlog komisije, ali to bi bio loš znak, jer treba podsjetiti da predsjednica van der Leyen ima nove ambicije, a nove ambicije, koliko mi razumijemo, znači i nove stavke, dodatna zbrajanja, Dakle, treba povećati ambicije komisije i za nove politike i jačanje novih politika, a za to trebamo imati nova sredstva, a građani očekuju da će taj proračun koji svi očekuju biti na nivou potreba i upravo to i samo to parlament traži i nastavit ćemo jedinstveno baviti se tim pitanjima. Hvala gospodin Andersen. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujemo gospodinu Olbrihtu i svim zastupnicima koji su u posljednjem sazivu se zalagali za ovo dobro stajalište parlamenta. Stoga smo sada dobro pripremljeni. Za razliku od vijeća mi smo već sada u mogućnosti pregovarati o financijskom okviru. A to je vrlo bitno. Stoga ne možemo sada počinjati od početka, već samo dodajemo nove prioritete stajalištu parlamenta iza nas zelene rasprava o Green Dealu. Gospođe von der Leyen jedan prioriteta. Također klimatska neutralnost u sljedećih 15 ili 20 godina i ciljevi održivog razvoja. Sve to su točke koje možemo dodati, no e, neovisno svemu tome parlament ima već jako, jako dobro stajalište. Nama sad nije važno braniti status quo, već Europsku uniju učiniti financijski prikladnom za sve te buduće zadaće. Stoga, velim, želim jasno reći kada ono što čini Njemačka savezna vlada upravo sada obeća je e, sa koalicijskim partnerima nešto, a zatim se povlači iz tih dogovora i najavljuje da više ne može e, doprinositi financijskom proračunu EU-a. I stoga je vrlo bitno da mi na razini naše države članice vodimo tu raspravu sa našim nacionalnim vladama, jer upravo velike države članice kao što je Njemačka, e, bi trebale biti pripravne doprinijeti njemačkom proračunu, ne samo deklarativno e, to činiti i konkretno pokazati u praksi da to kada mi pregovaramo konkretno sa vijećom. Velika koalicija u, Berlin, u Berlinu, e, obzirom da Njemačka tako velika država, mora pritom odigrati ključnu ulogu. Iako se sada stvari ne odvijaju dobro, moramo biti pripravniji e, u smislu postotka pridonijeti više proračunu EU u financijskom okviru ili e, možda bismo trebali omogućiti zajedničke poreze. To je varijanta koju mi ovdje u parlamentu mislimo da je bolja. Mi želimo imati neovisni, snažan proračun i to, to bi možda dio toga bi mogao biti porez na digitalne usluge ili porez na emisije CO2 E, koji se ne bi trebao naplaćivati i ulaziti u proračun država članica, već izravno u proračun EU-a. I tada velike države nećemo, ne bi trebale tako e, mnogo izravno plaćati, već bi trebale biti dijelom naših investicija, a ne blokirati naša ulaganja. Jer na taj način ne možemo doći do rješenja. Mislim da mi bi, bismo upravo takva stališta trebali braniti pred vijećem. Hvala, gospođa e, Mormini. Naučila sam lekciju, da. Kao izvjestiteljica u sjeni SID-a polazim od jedne pretpostavke, a to je da sam vrlo radosna, kao što je već rekao i gospodin Fernandez, time što mi moramo pregovore o vlastitim sredstvima povezati sa pregovorima o VFO-u. Naravno, mi kao Europski parlament nećemo odobriti sporazum o VFO-u ako ne dobijemo ono što želimo kada je riječ o reviziji vlastitih sredstava. To je prvo i mislim da se svi u tome slažemo. Pređemo sada na vlastita sredstva. Komisija je u svibnju 2018. godine, kao što je svima poznato, predstavila čak četiri dokumenta četiri prijedloga reforme koji su dobra podloga za početak, ali kao što sam već i prije rekla, mislim da bismo mi trebali nastojati biti ambiciozniji. Naravno, naš prvi cilj mora biti učiniti transparentnijim e, dio doprinosa u obliku BND-a koje daju različite zemlje članice i to moramo učiniti i imajući u vidu drugi cilj, a to je smanjenje tog dijela doprinosa i to uvođenjem pravih europskih poreza. Komisija je već dala neke prijedloge mjera u tom smislu, tu mislim e, na porez na multinacionalne korporacije, što je zapelo u vijeću, ali to bi ostvarilo i socijalnu pravednost e, i više uskladilo poreznu politiku zemalja članica. Osim toga, komisija predlaže reviziju i poreza na emisije, dakle ETS-a, s čime se slažemo, i novi porez, odnosno porez na plastiku koja se ne može reciklirati. Europski parlament može staviti još jači naglasak na ove nove priljeve kako bismo smanjili udio u BND-u zemalja članica, dakle 40%, ne 58% kao što je predložila komisija. I možemo raditi također i na digitalnom porezu, digital tax, dakle možemo se nadati tome da ćemo uvesti taj porez, zatim možemo poraditi i na porezu na financijske transakcije i također uvesti i e, porez na emisije ugljika i to su novi prihodi koji se povezuju izravno sa političkim svrhama, odnosno onime što proračun mora postići, odnosno bolju preraspodjelu nameta na multinacionalne korporacije i operatore interneta koji ne mogu samo stvarati dobit i na emisije kao što je to Carbon Border Tax što je izravno povezano sa e, ciljevima iz područja suzbijanja klimatskih promjena. Nadalje ne znamo što će biti s Brexitom. Iako sam politologinja, ni ja ne mogu sada vidjeti koji će biti ishod toga. Ali u slučaju da Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju, naravno da će trebati također i dokinuti izuzeće, odnosno sve popuste na doprinose koji su nepravedni, nejednaki, što je teško obrazložiti, ali su ta izuzeća i dalje prisutna u nekim zemljama Sjeverne Europe. Nadalje, mi kao socijalisti i demokrati smatramo da i ovi famozni koeficijenti na e, vlastita sredstva i na odobrena sredstva i na sredstva za plaćanja se mogu dalje povećati kako bismo ojačali europski proračun. Moramo pojednostavniti i učiniti transparentnim e, prihode proračuna, a isto tako postići porezno rasterećenje zemalja članica i to vlastitim prihodima koje ćemo provoditi europskim politikama. Evo, ako u tome uspijemo, mislim da ćemo mnogo postići i nadam se da će ove naše želje i postati sastavnim dijelom našeg stajališta u pregovorima. Mr. Korner. Hvala, gospodin Korne. Kao izvjestitelj u Sijeni za Renew Group vodio sam intenzivne razgovore sa o mnogim e, sa novim zastupnicima o svim ovim temama i moramo razjasniti da mi zastupamo snažno stajalište Europskog parlamenta i slažem se s time što su izvjestitelji već spomenuli. Moramo pojačati stajalište starog saziva i odraziti političke prioritete e, nove komisije i e, moramo paziti da e, plan za nepredviđene situacije, krizni plan ne bude nešto što će komisija zanemariti. Osim toga mi je vrlo bitno da u ovom VFO-u naglasimo europske dodane vrijednosti i trošenje na temelju ostvarivanja rezultata. Potrebno su nam povećanja u proračunu, moramo se za njih boriti vrijednost koja proizlazi iz tih intervencija mora nadilaziti vrijednosti koje bi se ostvarile samo na razini država članica. I to je nešto o čemu se mora razgovarati sa poreznim obveznicima u Europi, jer oni su već uložili mnogo u, u Europu i moramo e, pojačati dugoročnu konkurentnost Europske unije. No za grup Renew Europe je vrlo bitno da imamo mehanizam vladavine prava. Taj VFO je ključni prioritet za nas jer nam taj mehanizam treba kako bismo zaštitili proračun EU-a. I što se tiče prihvatljivosti novaca poreznih obveznika, vrlo je bitno da imamo taj instrument vladavine prava i branit ćemo ga. Veselim se budućem radu i drago mi je da ćemo intenzivno surađivati u ovom odboru o svim tim temama i to je vrlo važno. Hvala. Gospodin Zani. Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo ukratko nekoliko općih misli o predstojećem putu, o ciljevima i tako dalje. Dakle, budući da smo nakon europskih izbora počeli ponovno raditi na dvije glavne teme na koje će se usredotočiti europska politika. Dakle, s jedne strane to je VFO, a, to, a s druge strane Brexit i to će sigurno imati i utjecaja na sljedeći VFO. Pregovori se nastavljaju. Finsko predsjedništvo želi postići sporazum do kraja godine, dakle do kraja predsjedavanja. No, ja ipak smatram da postoje velike razlike u mišljenjima i unutar vijeća u vezi s time što zemlje članice žele. Neke zemlje bi htjele ambiciozniji VFO, a druge bi htjele smanjiti predložene brojke koje su sadržane u početnom prijedlogu komisije i parlamenta. Već e, su i prethodni saziv parlamenta i prethodna komisija htjeli zaključiti dogovore do kraja saziva, no to se pokazalo nemogućim. Dakle, trebamo se uzeti više vremena, ali zato doći do održivog sporazuma koji neće dovesti do međuinstitucijskih podjela između parlamenta i vijeća. I opet govoreći o rokovima za pregovore, većina zastupnika u parlamentu je htjela povezati ovo pitanje vlastitih sredstava sa predstojećim sporazumom. Budući da postaje sve teže postići sporazum o vlastitim sredstvima, mislim da povezivanje ovih dvaju područja će jedino usporiti i pregovore o VFO-u. Dakle, to su različite teme i ako to spojimo u jedan paket, to će negativno utjecati na pregovore o VFO-u. Zatim, općenito o sadržaju. Zacrtani su novi prioriteti, barem u prijedlogu komisije a parlament je sa svoje strane zatražio drugi pristup. No, sve u svemu želi se financirati nove prioritete koji možda nisu sastavni dio načela europskih ugovora i želi se zadirati baš u one politike koje su temeljna načela Europske unije. Dakle, to je kohezijska politika. Načelo kohezije je jedno od najvažnijih europskih načela. I nadalje zajednička poljoprivredna politika jer imamo poljoprivredu koja je u velikim poteškoćama i zbog vanjskih i unutarnjih razloga naročito zbog e, sankcija i protusankcija koje negativno utječu na poljoprivredu. Moramo zauzeti realistično stajalište koje će naročito povesti računa o ovim povijesnim prioritetima i mislim da će to omogućiti i veću fleksibilnost naših e, proračunskih linija i imati pozitivniji učinak na njih. I za kraj e, jedna kratka misao o vlastitim sredstvima. Pohvalna je težnja da se smanje doprinosi zemalja članica, a to vrijedi naročito za zemlje poput Italije koji su neto platitelji u proračun i koje su već e, i financijske znatno podržale europsku solidarnost e, u prošlosti, ali to ne smije ići na štetu građana, odnosno ne smije se dati prostora novim porezima u Europskoj uniji. Europska unija ne može imati vlastite poreze jer ona nije država. Skupina na visokoj razini o vlastitim sredstvima i parlament e, u svojem radu čini se da idu u tom pravcu. Dakle, nema smisla e, s jedne strane smanjivati doprinose zemalja članica, a s druge strane oduzimati sredstva građanima namećući nove europske poreze i prikrivajući to imenima koja zvuče marketinški privlačno. Mislim da nam predstoji još mnogo posla, a taj rad će čak i nadići vremenske okvire sadašnje rasprave o VFO. Hvala, gospodin Zile. U ime CR-a bih želio reći da mi nismo članovi ove radne skupine, ali bismo željeli doprinijeti ovoj raspravi. Prije svega nekoliko taktičkih i postupovnih komentara to je već bilo spomenuto, e, mi se slažemo sa stajalištem parlamenta od samog početka za VFO, ali moramo razmišljati i o taktičkim elementima. Mi se slažemo sa mišljenjem da ne možemo doći do sporazuma o VFO i o, a ako se prije toga ne dogovorimo o vlastitim sredstvima, Drugo, e, plan za nepredviđene situacije. Slažem se sa stalištem gospodina Olbrihta. Komisija bi trebala biti pripravna. I tako bismo trebali razumjeti e, mudar prijedlog Europske komisije. Sjećamo se da se pojavljuje neprestano e, sve više više novih pitanja vezanih uz proračun. Stoga bi komisija trebala shvatiti da se moraju dogoditi promjene i na razini prihoda i rashoda. Na primjer, e, fond za prijelaz sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, kako bi to države članice trebale financirati, za to su potrebni dodati resursi, također uvjetovanost vladavine prava, to je sporno. E, vi razumijete stajalište ECR-a, sve to vezano uz pitanja proračuna, moramo stoga razumjeti stajalište Europske komisije ako smo ozbiljni u vezi tih revizija i o nekim e, u vezi nekih dodataka kao što je e, carbon border tax. Da li se to odnosi na sve proizvode, odnosno energetske resurse iz trećih zemalja koje nisu e, previše ekološki nastrojene, te također e, što se tiče električne energije koja dolazi sa trećih tržišta u Europu, sve je to nešto što je vezano uz proračun. Sadržajno nekoliko rijeđi, ECR je oduvijek bio za vrijednosti koje su temeljene u europskom sustavu vrijednosti. Naše jedinstveno tržište mora postati konkurentnije. Istodobno mi smatramo da moramo kombinirati oba dijela VFO-a, stariji i tradicionalni, ne možemo dramatično mijenjati sada kohezijsku politiku. To bi bilo previše bolno za neke države i neke građane, stoga moramo razumjeti očekivanja za ZPP, što u poljoprivrednom sektoru je opravdano, što nije. Također, takozvani novi dijelovi VFO-a kao što je program Obzor. Sve mora biti dogovoreno u pojedinostima, posebice kada imamo recesiju ekonomije i kada se mijenja makropolitika u Njemačkoj i u Nizozemskoj. Oni su spremni ulagati više, no imamo dakle manje doprinose BND-a, iz BND-a u e, proračun EU-a, a više ulaganja na nacionalnoj razini što znači ljudski resursi će se mijenjati i stoga će razlike između različitih regija u Europi će se još više produbiti. Stoga moramo biti oprezni u pitanju ovih 1,3% BND-a. To možemo zadržati, no moramo vidjeti gdje na strani VF-a možemo ostvariti i više sadržajnog napretka. Hvala gospodin Levandovski. Hvala. U prethodnom sazivu ove kuće bili smo suočeni sa naivnim i nerealnim očekivanjima prije izbora. Ja baš nisam bio popularan među svojim kolegama jer sam ih upozoravao da se radi o nerealnim očekivanjima i uoči izbora države članice su zauzimale stajališta, a nisu pregovarale. A sada tek zapravo počinjemo pregovarati, no to je nešto što je među stadij, međuvladini pregovore. pregovora. Zapravo se ništa ne događa između parlamenta i vijeća, sve dok se ne ostvari sporazum. Po mom iskustvu jedno vijeće nije dovoljno, Minimalno dva vijeća će biti potrebna. Moje predviđanje je početkom 2020. da će doći do sporazuma i to ne na prvom vijeću, iako je čudo moguće. Nakon Brexita e, doći do sporazuma u prvom pokušaju, iako se to još nije nikada dogodilo do sada. I upravo početkom 2020 imamo e, pravi početak pregovora o propisima parlamenta. Sektoralni pregovori no, e, su mogući, ali pravi pregovori o zakonodavstvu se mogu dogoditi nakon sporazuma. Nakon Brexita ćemo imati nove prilike. E, premijer Cameron je bio za stolom u prošlosti i tada nije bilo moguće ostvariti ikakav napredak čak niti e, na, u monte skupini na visokoj razini. No sada možemo, možda nešto možemo učiniti i u smislu PDV-a i poreza na dobit. Možda bi moglo biti izvedivo. Pozicija parlamenta nije toliko snažna kada su u pitanju prihodi. No možda je ovo sada naša prilika da reformiramo sustav. To je nešto što se jako, jako kritizira kao netransparentno no isto tako možemo se zalagati za jednaku stabilnost. Gospođa Gabriela Zabal. Mislim da je gotovo sve rečeno. No, željela bih samo signalizirati činjenicu da je vrlo bitno da parlament ratificira prijedlog za koji smo glasali još u prethodnom sazivu. Za nas je vrlo bitno da napišemo crno na bijelom prioritete, ciljne brojke. To mora biti na stolu. I to bi omogućilo svim novim zastupnicima, a ima ih mnogo u ovom novom sazivu, da se usklade s različitim stajalištima koja je zastupio parlament u prošlosti. No, tako se moramo pobrinuti da će vijeće shvatiti da mi postojimo, jer ponekad se pitam, je li to uistinu tako. 2018. godine mi smo bili spremni i čekali smo, samo smo čekali da dođu do svog pregovaračkog stajališta, stoga je vrlo bitno to razjasniti. Isto tako je od velike važnosti e, usvrti se na dva odjeljka. Dakle, imamo novu komisiju, novu predsjednicu komisije koja je već odredila određene ciljeve i prioritete i moramo se pobrinuti da sve to dođe i sa više novca. Ne možemo samo uzimati novac za financiranje novih ideja od, iz nekih drugih izvora. Također, priču e, pričuva za nepredviđene situacije. Vijeće dvije godine pregovaralo o tome i kada su na posljedku došli su do sporazuma, onda ne, ne do da nam kažu da je to pregovor, da je to dogovor i da ne žele s nama uopće pregovarati. To bi značilo da imamo blokadu i blokadu eh, kod kohezijskog fonda i tada ćemo se naći satjerani uzasi. Dakle, vijeće mora znati da ovaj parlament autoritet i da mi imamo pravo reći da ili ne. Možemo reći da, ali zato moramo imati dobre razloge, ali moramo izvršiti pravo i da kažemo ne. ako nećemo imati u obzir naše prioritete tijekom pregovora, mi svi moramo odrediti naše prioritete, naše ciljeve i naravno da moramo imati resurse da sve to financiramo, inače nikad nećemo izaći iz ovog začaranog kruga pregovora o proračunu. Iskreno se nadam da će vijeće razmotriti naše dokumente, i o političkim pregovorima u koje želimo ući sada. Spomenuli ste vladavinu prava. Od prosinca prošle godine mi čekamo, ako se ne varam, izvješće, odnosno stajalište vijeća. Mi imamo naše izvješće o tome koje smo usvojili, još uvijek čekamo vijeće. Dakle, dalje ćemo nastaviti s tim čekanjem. No isto tako moramo iskoristiti vrijeme koje imamo i za ozbiljne pregovore s vijećem kada za to dođe pravi trenutak. Hvala. Želi li komisija intervenirati? Izvolite. Hvala. Bit ću kratak. Što se tiče komisije, prije svega mi želimo odati priznanje napornom radu koji je ovdje obavljen i velikoj predanosti parlamenta raspravi o budućim vlastitim sredstvima, sektorskim prijedlozima i VFO-u. Također, e, mi pozdravljamo e, brzo sastavljanje pregovaračkog tima novih zastupnika. Što se tiče samog sadržaja, mi smatramo da je prijedlog VFO-a iz svibnja 2018. godine solidna osnova za pregovore i to je zapravo i dokazano različitim stajalištima koja su ili jasna ili se polako kristaliziraju. Komisija je predložila ambiciozni ili realni okvir od 1,11%. Parlament je za sada na 1,3%, a svi znamo da na vijeću će većina država članica željeti, to, željeti značajno umanjiti prijedlog komisije ekstremnije države članice se zalažu za 1,00%. Što se tiče političkih smjernica, novo izabrane predsjednice, želim istaknuti da se tu razlikujemo naša stajališta između onoga što misli komisija i, neka, i u odnosu neka mišljenja koja su ovdje iznesena. Prema mišljenju komisije, proračunski učinak ovih prijedloga je nešto što će morati biti uzeto u obzir unutar postojećih prijedloga, stoga e, ograničeni broj prilagodbi će za to biti potreban. Želio bih spomenuti nekoliko pitanja koje su spomenuta. Fleksibilnost, vlastita sredstva, plan za nepredviđene situacije i klima. Što se tiče fleksibilnosti, postoji jasan, jasan rizik da će vijeće pokušati ograničiti sadašnju razinu fleksibilnosti u okviru VFO-a. I postoji jasan politički cilj komisije da predoći najmanje istu razinu fleksibilnosti koja postoji već i danas. Ne moram objašnjavati u ovoj kući da je sadašnji sustav bio uspostavljen velikim dijelom zahvaljujući odlučnosti parlamenta tijekom pregovora 2014. godine. To dobro funkcionira i omogućilo je europskim institucijama da dobro reagiraju u nepredviđenim situacijama, krizama e, i od, su se događale od 2014. godine. Za nas je to crvena crta i znamo da možemo u tom smislu računati na potporu parlamenta. Što se tiče novih vlastitih sredstva, dopustite mi jedan osobni komentar. Ovo je prvi puta u 22 godine od kada sam u općoj upravi budget da sam vidio pozitivne znakove na strani vijeća o novim vlastitim sredstvima Dakle, to je dobra vijest. Postoji određena potpora u vijeću na e, vlastitim sredstvima za ETS, također e, upravljanje plastikom. To je korak u pravom smjeru. Mi smo još daleko od cilja i ambiciozni pristup će vjerojatno biti potreban a to uključuje u našem mišljenju i razmatranje drugih prihoda osim košarice koju je prvotno predložila komisija. Čuli smo tu neke ideje zastupnika. U tom pogledu, što se tiče plana za nepredviđene situacije, mislim da je to pitanje koje je bilo upućeno povjereniku Hanu za njegovo saslušanje u skoroj budućnosti pa ću prepustiti njemu da odgovori na to pitanje. Na želio bih vas podsjetiti da sam ugovor određuje okvir za plan za nepredviđene izdatke, obzirom da ugovor predviđa da u slučaju da ne dođe do sporazuma o VFO-u, odnosno nema vremenskog roka, da sve provedbe sadašnjeg VFO-a, uključujući ograničenja iz prošle godine se prenose u godinu 2021. Dakle, to je okvir za plan za nepredviđene situacije koji je sadržan u ugovoru. Neki zastupnici su spominjali potrebu da budemo ambiciozni u pitanju, po pitanju klimatskih ciljeva u proračunu EU-a. Dopustite mi da vas podsjetim da cilj od 25% koji je odredila Komisija za rashode za ublažavanje klimatskih promjena, to je, to je ambiciozno, ali je realno, može se provesti i time uzimamo u obzir sve predložene izmjene u strukturi proračuna EU-a koje je iznijela komisija, a posebice sve rastuću važnost kod niza prioriteta. Ti prioriteti su vrlo važni na primjer zaštita granica, sigurnost, obrana i program Erasmus+. Plus. To nije izravno vezano uz klimatske promjene. Stoga ovdje možda imamo neke kontradikcije u što se tiče nekih prijedloga. Povećanje Erasmusa plus kao izolirani element bi smanjio postotak rashoda namijenjenih ublažavanju klimatskih promjena. Stoga mi kao komisija dalje smatramo da je 25% prikladan postotak i ostvariv cilj. Sada bih zaključio uz jedan mali podsjetnik na važnost poštivanja povlastica u institucijskih uloga i parlamenta i vijeća u ovom posebnom zakonodavnom prijedlogu. Mi svi znamo da se radi o suglasnosti VFO-a, no i za veliku većinu, većinu sektorskih akata se radi o postupku suodlučivanja. Zaključit ću time što ću reći da komisija može olakšavati dijalog, no u ovom stadiju ovog procesa Uglavnom se radi o ulozi predsjedništva i predsjedniku Europskog vijeća. Mi ćemo kao komisija olakšavati dijalog, mi ćemo igrati našu ulogu i apeliramo na nastavak već uspostavljene dobre suradnje i redovni kontakt između parlamenta i predsjedništva vijeća. Hvala. Hvala gospodine Ril. Mislim da sada možemo zaključiti. Želio bih da to učine izvjestitelji, no sada ćemo ići suprotnim redoslijedom i započet ćemo sa gospodinom Fernandesom. Ako sam dobro razumio, no moj engleski je loš, tako da se ispričavam, no ako sam, koliko sam dobro razumio, komisija nam kaže da će raditi rezove, pa onda bismo trebali znati što će rezati. Jer ako nam komisija kaže odnosno ako nam predsjednica kaže da ćemo imati trostruki iznos za Erasmus+, a onda ćemo to trostruko ubaciti u isti proračun, to je očito čudo, ili ima neke, neka sredst, neke načine rada koja, koja, s kojima ja nisam upoznat, ili to znači ono što znači, a to je da će biti rezova. Dakle, ako prijedlozi predsjednice komisije Mm, neće ispoštovati glavna uprava za proračune, jer kaže da ćemo imati istu razinu, a istovremeno i povećanja, pa treba ih pitati, mislim, treba ih pitati gdje će rezati. Jer mi se zalažemo za metodologiju zbrajanja. Dakle, Sad, komisija se slaže s nama, ja ne razumijem. Mi želimo da komisija bude saveznica parlamenta. A ako nam komisija kaže da će zadržati iznose, ali će napraviti neka povećanja, pa logika je jasna. Dakle, rezat će drugdje. Dakle, ja bih htio znati gdje a istovremeno trebaju znati da parlament neće pristati na takav stav komisije, jer zbrajanje jest s plusevima, a ne s minusima drugdje. Dakle, vaš zaključak je pitanje, veliko pitanje, ako se ne varam. Gospodin Markes, izvolite. Hvala. E, moram reći da se slažem s onime što je upravo prethodna govornica rekla. Novi prioriteti, novi programi iziskuju svježi novac. To je za mene odlučujuće pitanje. Dakle, ne radi se o tome da moramo otvarati nova pitanja, ali moramo imati mogućnost da nove prijedloge komisije vezano uz rezove e, dobijemo unutar programa. Gospodine Urel, možete li nešto reći ili odgovoriti glede ovoga što je rečeno i što, vas je pitao kolega Fernandez? Da, predsjedniče, hvala na pitanjima. Ja nemam e, odobrenja ići dalje od onoga što sam već rekao. Dakle, rekao sam da će biti, da će tražiti ograničen broj e, prilagodba. Dakle, ne mogu ništa govoriti više u ime buduće komisije, no pitanje je svakako primljeno na znanje. Hvala. Ima drugih reakcija ili ćemo zaključiti današnji rad? Možda bi to bilo najmudrije. Gospođa je, ne? Hvala svima.